Dobro jutro, kolege. Srdačno vas pozdravljam e, u ime Odbora za proračunski nadzor, ali kao i u ime su predsjedatelja četiri odbora na današnju temu e, prema višem stupnju e, integriteta u europskim institucijama. Također bih željela srdačno pozdraviti i naše goste. Ovo je moja premijera u Europskom parlamentu. U e, posljednjih deset godina e, nismo niti jednom održali sastanak sa četiri odbora. Ovo je vrlo mudar sastanak koji nam omogućuje da objedinimo rad pojedinačnih odbora i sagledamo njihov rad zajedno. I zato me veseli da su e, supredsjedatelji i kolege došli. E, Odbor za proračunski nadzor bavi se pitanjima odgovornosti, to je vrlo važan dio našeg rada i raduje nas što su i drugi odbori doprinijeli e, tome što, što svi želimo postati bolji. Sada ću e, dati riječ e, kolegi Übneru koji je supredsjedatelj odbora za ustavna pitanja. Kolegici, hvala Inga. Ja bih željela reći da za sve nas ovdje koji bi željeli Europsku uniju učiniti demokratičnijom i približiti je građanima. Ovo je jedan od najvećih prioriteta, posebno za naše odbore. Mi bismo željeli proces donošenja odluka u EU učiniti transparentnim. To je preduvjet za sudjelovanje u procesu odlučivanja i donošenja odluka. To je vrijedi i za zakonodavstvo i za općenitije donošenje odluka, no znate da transparentnost nije dostatna, ona je užasno bitna, ali ona je samo početak, nije dovoljna. Naša predanost i naš zadatak je osigurati najviši stupanj integriteta europskih institucija, posebice Europskog parlamenta i zato jesmo danas ovdje, upravo zato što smo predani ostvarivanju najvišeg stupnja odgovornosti, transparentnosti i integriteta i e, odbor u kojem sam ja supredsjedateljica, a odgovoran je za provedbu e, primarnog zakonodavstva Europske unije i također e, poslovnika Europskog parlamenta, odbor za ustavna pitanja, započinje sa pripremom samo inicijativnog mišljenja o E, odgovornosti, transparentnosti i integritetu europskih institucija i ovo zajedničko saslušanje je za nas vrlo bitan početni korak. Nadamo se da ćemo e, dobiti nadahnuće tijekom ovog sastanka i želimo čuti koja su vaša očekivanja. I sada dajem riječ Klaudiji. Klaudiju, hvala lijepa Inga. Vrlo nam je drago što možemo biti dijelom ovog zajedničkog saslušanja u ime odbora LIBE, odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. E, nama je vrlo bitno uspostavljanje međusobnog povjerenja između država članica i naravno stjecanje povjerenja građana, a povjerenje ne postoji bez transparentnosti i bavljenja pitanjima korupcije, to pitanjima koje su najbitnije našim građanima, posebice u onim državama članicama u kojima je to pitanje vrlo teško i opipljivo, vrlo prisutno. E, odbor Libe je vrlo zadovoljan što je postao dijelom ove inicijative i ima, nadamo se da ćemo imati razmjeran učinak na način e, djelovanja Europske unije. Također mi je vrlo drago što surađujemo ovako na ovom zajedničkom zaslušanju sa drugim odborima. To je vrlo bitna poruka institucijski našim građanima. 11. ožujka Libe je sudjelovao također e, u raspravi o mogućem pristupu Europske unije organizaciji GRECO. Meni je vrlo drago što sam uključen u taj dio današnjeg saslušanja. Zahvaljujem Inga na e, tome što ste nas pozvali. Dame i gospodo, dragi gosti, dragi zastupnici, vrlo mi je drago što vas mogu pozdraviti kao supredsjedateljica odbora e, za pravna pitanja. Na početku ovog e, zajedničkog saslušanja četiri odbora ja sam nova zastupnica u parlamentu nisam znala da je ovo prvi puta u povijesti Europskog parlamenta da se ovako nešto dogodilo. U travnju 2014. godine Transparency International je objavio e, sustav o integritetu e, Europske unije, odnosno izvješće o tome, obuhvaća e, deset europskih institucija, agencija i tijela i bavi se pitanjem transparentnosti, antikorupcije i odgovornosti uz pokušaj da se održi visoki stupanj transparentnosti i integriteta. To je jedan od ključnih elemenata u našem radu i u našim obvezama koje moramo ispuniti prema našim građanima. Vrlo mi je drago što mogu e, supredsjedati ovim zajedničkim saslušanjem. Svrha zajedničkog saslušanja je otvoriti duboku raspravu o ovoj temi koja je vrlo bitna i moramo zajednički razmisliti o sljedećim koracima. Ponovno ću dati riječ gospođi Gresle koja će moderirati prvi panel. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. Započinjemo sa prvim dijelom. E, odbor za proračunski nadzor je odgovoran za to. Dakle, sustav e, integriteta u Europskoj uniji, kao što je kolegica rekla, prošle godine upravo u vrijeme europskih izbora Transparency International je proveo jednu studiju e, gospodin Karla Dolan i Daniel Freund su iz Transparency International su danas s nama. To nam je vrlo drago. E, Odbor za proračunski nadzor smatra da je vrlo važno pružiti priliku Transparency International da nam predoči rezultate tog istraživanja. To je nešto što može nama biti vrlo korisno i može olakšati nam posao i učiniti ga svrsishodnijim. Stoga mi je vrlo drago da ste ovdje, gospodine Dolan, i dajem vam riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospođa predsjedavateljice. Zovem se Karl Dolan, ja sam direktor e, Ureda Europske unije e, za Transparency International. E, čekali smo godinu dana na saslušenje o rezultatima našeg studija, a sada smo dobili priliku da se obratimo četirima odbora istodobno ta činjenica da je ovo saslušanje e, zvonog strane četiri odbora pokazuje koliko je ovo, ovo svima važna tema i zastupnicima također koliko je bitno ojačati sustav integriteta. Ovaj sustav je koncipiran prvi puta na sveobuhvatan način u izvješću koje je prvi put objavljeno u travnju prošle godine. To je veliko, opširno izvješće. Možete primjerak naći na E, blizu podija. Oko 200 e, stranica ima to izvješće. Devet mjeseci smo prikupljali e, sve, sve te teme. Sada ću se usredotočiti samo na određene teme u okviru izvješća. Što se tiče integriteta političkih institucija, to je nešto što je najbitniji aspekt. Legitimitet i učinkovitost tih institucija ovisi u najvećoj mjeri, ne samo na resursima, E, ne samo na pravnoj osnovi na kojima su izgrađene, niti na učinkovitosti postupaka, već na složenoj mreži odnosa povjerenja. E, to povjerenje e, se održava integritetom institucija i ljudi koji rade u njemu. To je tako nešto što je vrlo krhko, može trajati godinama da se razvija, može nestati preko noći. Pogledamo što se događa u Ukrajini, Meksiku, Afganistanu, pa vidimo da se e, takve stvari gubitka povjerenja sve češće događaju. Institucije koje sačinjavaju Europsku uniju e, nisu e, zapali toliko duboko ove probleme, ali postoji dokaz da povjerenje je u opadanju tijekom posljednjih godina. Sukladno anketi Eurobarametra, u proljeću 2007. godine u odnosu na te podatke došlo je do, pada od 22% povjerenja u europske institucije. Također, europske institucije e, i dalje uživaju višu razinu povjerenja od prosjeka e, u odnosu na institucije država članica. to e, sve to dijelom velikog socijalnog fenomena koji se odnosi na gubitak povjerenja u institucije općenito u tijekom posljednjih godina se pokazalo da je i projekt Europske unije vrlo krhki usporedba sa nacionalnim institucijama koje su dublje ukorijenjene može dovesti e, do e, pretjerane samodostatnosti i samodopadnosti. E, sve nas to dovodi do na, naših glavnih tema. Institucije su dio zrelog sustava demokracije E, i sve je to dio odgovornosti i transparentnosti e, koje bi trebale biti nešto što svi imamo pravo očekivati. U tom smislu e, ta načela su ugrađena i u ugovor o osnivanju Europske unije. U kontekstu financijske krize posljednjih godina mnogo ad hoc institucija je etablirano i fondova, agencija, izvan e, samih odredba ugovora i pitanje odgovornosti i transparentnosti tu postaje još bitnije. To je nešto što nas pomalo brine i na to ćemo se vratiti još kasnije. No u odnosu na ugovor i e, prethodne postupke vezane uz transparentnost, europske institucije su u nekim E, slučajevima u boljem stanju od institucija u državama članicama, to ponekad dovodi do pretjeranog samozadovoljstva. Najbolji primjer je pitanje lobiranja. Brisel je sinonim za zakonodavstvo, regulaciju i širenje e, jedinstvenog tržišta i postao magnet lobiste e, u odnosu na Washington DC u kojem postoje 30.000 profesionalnih lobista. Brisel je na drugom mjestu. U takvim okolnostima nije dovoljno ukazati na činjenicu da samo vrlo malo drugih kapi, glavnih gradova e, imaju registar lobiranja. E, mora se procijeniti je li dovoljno imati sustav e, lobista koji je na dobrovoljnoj osnovi, bez ikakvih sankcija. 70% javnosti Europske unije vjeruje da korupcija postoji u institucijama Europske unije, to je u nedavnim istraživanjima se pokazalo. Dakle, oni e, ne misle pritom e, na e, mito, već na to da oni koji stvaraju politike i bi trebali E, biti uključeni na e, temeljitije načine. Sve to je adekvatno u odnosu na prirodu rizika. Zato smo u našem izvješću preporučili da ovu ljestvicu transparentnosti još više povisimo u odnosu na zakonodavni otisak. Što je zakonodavni otisak? To je detaljni detaljno praćenje doprinosa zakonodavnih politika i traga koje oni ostavljaju, e, koje, su, koja su detaljnija pitanja koja se tu postavljaju. Nedavno smo objavili jedno izvješće o tome, baš vezano uz tu vrstu politike i možete ga također pogledati kasnije. E, drago nam je što smo vidjeli da je nova komisija učinila početne korake u tom smjeru. Mi bismo potaknuli sve institucije da E, još e, urgentnije se pozabave ovim pitanjem. Ovo pitanje transparentnosti bi trebalo se pozvojiti drugim mrtvim putevima u zakonodavnom procesu. Sve to uključuje sustav donošenja odluka između institucija, pregovora između zastupnika u trijalogu i također između država članica na razini vijeća. Naše mišljenje je da se mnogo, mnogo toga može napraviti kako bi se poboljšala transparentnost E, nedavno nedavna presuda Europskog e, e, Europskog suda Europske unije je pokazala koliko je bitno omogućiti pristup javnosti pregovorima na razini vijeća. Ona ne, ti pregovori ne smiju biti tajni. Sve je ovo nešto što je vrlo bitno jer se postavlja, jer se šalje signal promicanja E, transparentnosti. E, Transparency International je naučio da u posljednjih 21 godina suzbijanja korupcije ne može se ostvariti napredak bez ostvarivanja partnerstva između e, javnih tijela i civilnog društva, uključujući privatni sektor. U nedostatku proaktivne kulture transparentnosti jedino što nam preostaje je E, sukob interesa. E, postoji mnogo pravila, tijela i procesa, no postoji isto tako i nevoljkost da se njih učini učinkovitima. Ima čuje se mnogo praznih riječi e, vezanih uz praćenje ili sprečavanje konflikata. Na nismo pronašli nikakve dokaze sustavnih provjera o financijskim interesima koje prijavljuju zastupnici. Možda još bitnije da što se tiče odbora E, za etiku i sličnih tijela, njima nedostaju takva pravila, e, neovisnost i nisu dovoljno stroga. E, postoji preferencija za samoreguliranje, no unatoč tome što je Europski parlament usvojio mnoge preporuke vezano uz kodeks ponašanja, to nije bilo dovoljno. Sukladno tom kodeksu e, nisu nametnute nikakve sankcije, čak i u slučaju ozbiljnih kršenja. Ova kultura e, samozadovoljnosti i samodopadnosti se može sagledati u dva područja. E, koja su najranjivija u sustavu Europske unije, e, područje koje se odnosi na zviždače i javnu nabavu. U slučaju zviždača, samo jedna od deset institucija koje smo mi istraživali su pokušali učiniti barem nešto u smislu okruženja dobrog povjerenja u kojem bi se zviždači osjećali bolje. Institucije e, moraju usvojiti smjernice i iskomunicirati ih svom osoblju od 2014. E, godine postoji pravna obveza da se to učini u slučaju javne nabave i unatoč tome što e, komisija ima ovlast e, u slučaju korupcije isključiti određene tvrtke, ta ovlast je primijenjena samo jednom u posljednjih pet godina. To možemo usporediti sa Svjetskom bankom koja je isključila oko stotinjak tvrtki u mnogo kraćem razdoblju, od toga 13 europskih tvrtki. Vidjet ćemo da li e, nedavna reforma koju e, je predložila e, Europski parlament, odnosno njen pravni odjel, sve je to prilično udaljeno od onoga što svima nama treba u slučaju da se promiče, kako bi se mogli promicati dobro upravljanje, E, moramo isključiti sve rizike za sukob interesa, jer jedino na taj način možemo zajamčiti neovisnost komisije. Mora nam biti jasno da sve ovo nije ovisno o raspravi, o tome da li e, unija treba biti više ili manje integrirana, da li se treba sve to se gledati u kontekstu e, bilanci, Eh, spremnika za maslinovo ulje, globalnih aspiracija i sve, su to različite vizije koje će zahtijevati E, otvoren pristup institucijama kako bi se spriječila i kaznila korupcija. To je izazov za sljedeći e, saziv parlamenta i novi naraštaj donositelja odluka. Potrebno je spasiti prvotnu viziju snažne neovisne Europske unije koja e, bježi od samodopadnosti, kompromisa i prevelikog e, zadovoljstva sama sobom. E, sve se to mora činiti u duhu partnerstva i političkih institucija u cijelom svijetu. Hvala e, gospodine Dolan. Opširna studija koja je odlična i bilo jasno nam je da je vrlo teško sažeti u razdoblju od 15 minuta. Vi ste uspjeli u tome imam i ja neka pitanja vezano uz neke točke koje ste spomenuli. E, mi imamo sljedeći problem da e, u našem sazivu se bavimo zakonodavnim otiskom već duže, no postavlja se pitanje kako možemo najbolje organizirati. E, mi se moramo pobrinuti da naš mandat je neovisan. Drugim riječima, ne možemo činiti ono što želimo, već e, u okviru našeg mandata moramo imati određene slobode. To nam je zajamčeno. Možda je bilo e, korisno da nam vi sami kažete nešto o tome, pa ćemo steći možda uvid i u neke e, i u to kako države članice djeluju. Neovisnost mandata je nešto što je vrlo bitno jer u Europskoj uniji imamo različite kulture. Ja nepristano utvrđujem da postoje velike razlike u svačanju država članica između onoga što je nadzor, što je kontrola. Najteže mi je usuglasiti se sa kolegicom iz Francuske oko tog pitanja. Dakle, postoje velike kulturološke razlike ne bih željela eh, da, to predstavlja ograničenja u našem mandatu. To, će, to bi mi zamjerili birači. Dakle, mi moramo biti svjesni toga da djelujemo u međunarodnom okruženju. Mi smo pioniri Europske unije i ne možemo prepisivati eh, jedni od drugih. Zapravo, ponekad mi je žao zbog toga. Ta eh, međunacionalna dimenzija i to je nešto što moramo neprestano imati na umu. I stoga je moje prvo pitanje koje su vaše ideje što se tiče lobista. Deset godina radim u odboru za proračunski nadzor i pokušavam e, iznjedriti neku razumnu odredbu vezanu uz lobiste. To je vrlo teško E, uključuju se i novinari, no ako vam je poznato zakonodavstvo, e, amandmani ponekad ne mogu pomoći. E, ne možemo uključiti previše ljudi u proces zakonodavstva. Drugim riječima, uvijek postoje crne ovce, no crne ovce u jednom velikom stadu E, je nešto što e, i onako uvijek postoji. Ne smijemo naša pravila prilagoditi ekstremnim slučajevima, ekstremnim situacijama, već moramo e, izabrati deset najvažnijih stvari koje moramo poduzeti kod lobiranja, zakonodavnog otiska i transparentnosti. No, zamolila bih vas da neovisnost mandata poštujemo, jer bez neovisnosti mandata jednostavno ne možemo raditi. Drugim riječima ne možemo raditi ono što nas je volja. Molim vas odgovor. Hvala. Yes, uh, thank you very much. Um, da, hvala na ovom pitanju. Uh, Što se tiče ovog prvog dijela, sasvim je jasno, iako dakle, postoje pravila, možda su još bitnija pravila e, kulture organiziranja. Ovdje govorimo o integritetu, govorimo o etici, govorimo također i o kulturi i naravno to je nešto što je teško postići, naročito kada govorimo o multinacionalnim i multikulturnim e, okruženjima kao što je u to slučaju u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji. E, I to pitanje je postavljeno za vrijeme naše studije ali sve u svemu mislim da je još bitnije imati jasno definirana pravila. Kada se ne možete osloniti na tu kulturu kohezije, e, niti sam smisao etike koji će biti u smislu kohezije, kao što je to slučaj u Europskom parlamentu, možemo se osloniti na etički kodeks i na pravila koja imamo, no međutim ta pravila nisu sasvim jasna. Oni moraju biti mnogo jasnija, naročito što se tiče financijskih e, izjava, jer postoje različiti načini tumačenja tih pravila s obzirom na toliko različitih kultura u ovom domu. To je također povezano sa našom sljedećom temom o lobijima mnoge organizacije ne žele mijenjati pravila mi smo predložili, kao što sam rekao u mom govoru, da svaka od institucija stvori takozvani zakonodavni otisak, odnosno e, popis svih e, lobista, što je moglo biti učinjeno, moglo bi biti učinjeno ukoliko se izmjene pravila postupanja e, i u Europskoj komisiji i u parlamentu, no međutim to zahtjeva i od zastupnika da te informacije objavljuju na web stranici. E, mnogi zastupnici to već rade u okviru klubova zastupnika e, i to ne predstavlja preveliku administrativnu prepreku. Dakle, na taj način se ne bi kršio mandat niti nadležnost e, klubova zastupnika i zastupnika, samo bi na taj način bili bliži sugrađanima i radili bi na transparentni način jedan od najvećih izazova pred mnom je sada da vam kažem kojih deset stvari smatram najbitnijim. E, izvješće je zaista sveobuhvatno i dugo. Mi smo htjeli e, u njega unijeti dati najbitnije preporuke. Mislim da u sažetku imamo 12 ili 13 najbitnijih preporuka za sve europske institucije. Također smo ih saželi u ovoj brošuri od četiri stranice. To smo e, zapravo objavili za ovo saslušanje i mislim da, evo, ako želite da sažmem, najbitnija pitanja vezano uz transparentnost su vezana uz transparentnost, zakonodavni postupak, e, rješavanje e, sukoba interesa, e, pitanje zviždača i rješavanje pitanje korupcije na europskoj razini na učinkovitiji način i tu je Olaf naravno onaj koji ima ključnu ulogu. Također trebamo imati odvraćajuće mjere za korupciju i tako dalje. Dakle, to su za nas pet najbitnijih preporuka za europske institucije i mislim da se ako se te preporuke slijede može napredovati veoma brzo. Hvala lijepa. Imamo javljanja za riječ kolege Topskog. Ispričavam se što sam krivo izgovorila vaše prezime. Hvala. Ja bih govorio na poljskom. Ja chcę zapytać właśnie e, o pana opinię. E, poštovane dame i gospodo, ja bih želio pitati e, koje je vaše gledište vezano uz transparentnost Europskog parlamenta. Mi upravo radimo na poslovniku Europskog parlamenta. U okviru odbora AFKO smo ustanovili jednu radnu skupinu Mislim da transparentnost Europskog parlamenta je e, manja od transparentnosti nekih nacionalnih parlamenta. Tek od nedavno smo uveli e, legislativno glasovanje e, koje se mora javno objavljivati, no neka glasovanja su još uvijek se odvijaju iza zatvorenih vrata. U tom slučaju je vrlo teško provoditi javnu kontrolu, e, nadzor koji je jasan javnosti, jer javna kontrola organizacije koje se uzbijaju korupciju vrlo često uopće ne znaju na koji način su neki zastupnici glasovali. Možda bih mogli početi sami od sebe. Možda bismo mi sami mogli sebi ubrizgati e, transparentnost u parlamentu i započeti otvoreni proces veće transparentnosti. Ne možemo dopustiti da e, krijemo na koji način su neki zastupnici glasovali. trebali bismo e, učiniti korak dalje od samo ureguliranja e, lobiranja. Transparentnost je vrlo važna, posebice kada se radi o diskretnom ponašanju. E, recite nam što biste vi savjetovali Europskom parlamentu, jer mislim da moramo početi sami od sebe ako nešto želimo poboljšati. Ako želimo poslati dobar primjer, mi kao Europski parlament i želimo predvoditi dobrim primjerom po pitanju transparentnosti, mislim da bismo time motivirali i druge, druga tijela Europske unije da i ona postanu transparentnija. E, dvije kolegice su se javile još. E, kolega Jauru će zamoliti da se sada obrati. Hvala. Ja ovdje želim govoriti o par konkretnih slučajeva i htio bi znati što vi o njima mislite. Meni kada govorite o transparentnosti, to je predstavljeno na vrlo pozitivan način. Sada imamo nove tehnologije koje nam daju mogućnost transparentnijeg rada. Imam dojam da je transparentnost sama po sebi instrument za borbu protiv korupcije, za e, poreznu jednakost i e, participativnu demokraciju. No, međutim, želim se ovdje osvrnuti na dva vrlo konkretna problema koji se nas tiču. Dakle, ne radi se o abstraktnim e, pretpostavkama i to se tiče zaista Europske unije. Evo, pogledajte pregovori o TTIP-u sa Sjedinim američkim državama. Svi kažu da ti pregovori nisu transparentni, a ljudi žele znati što se dešava. Komisija je ta koja pregovara, ali zbog čega nas komisija ne izvještava o tim pregovorima svakodnevno? Pa postoje razlozi za to. Postoje razlozi zbog kojih komisija ne želi reći što se svakodnevno dešava u tim pregovorima. Za vrijeme svih pregovora postoje razne tehnike koje jednostavno ne možete E, objaviti i ne možete biti potpuno transparentni. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Što ćemo sa pitanjem transparentnosti u tako složenim pregovorima? Zatim, jučer smo razgovarali o prijedlogu komisije objavljenom prošlog tjedna o tome da se riješi pitanje skandala LuxLeaks. No, ne zaboravite da su novinari ti koji su otkrili skandal a komisija je dala predlog e, izmjene jedne direktive. U tom predlogu se kaže da od sad države moraju znati što se dešava s pregovorima, sa ugovorima, sporazumima koji postoje između država i poduzeća, takozvani rulings ali e, tko će biti zadužen i upoznat za sve to? Pa države, ne građani. I ja se pitam zašto ne informirati i građane, zašto ne informirati i tisak o tome. Dakle, ako želimo imati više transparentnosti, ne možemo biti ne možemo se ograničiti samo na to da države imaju pristup informacijama i javnost treba imati pristup informacijama. Što mislite vi o ta dva pitanja? Frau Hvala, gospođa Guillaume. Hvala, hvala što ste mi dali riječ. Predsjednik parlamenta mi je povjerio rad na dosjeu o registru transparentnosti, tako da mi je zaista drago sudjelovati u ovoj raspravi. Naš kolega iz Polske je govorio o tome da trebamo postići veću transparentnost u Europskom parlamentu, a mislim da zaista jesmo napredovali na tom pitanju posljednjih nekoliko godina, mnogo više nego neki nacionalni parlamenti. E, kad znamo da je samo pitanje registra o transparentnosti simptomatično za ono o čemu govorimo jer zapravo moramo izbjeći bilo e, kako sagledanje tog pitanja kao da je sve crno ili bijelo i ne možemo raditi e, protiv naših ciljeva. Mislim da je malo čas moj kolega dobro rekao da moramo uvijek imati na glavi da nam je cilj boriti se protiv korupcije i da moramo sasvim biti jasni u odnosu na naše sugrađane te na taj način moramo e, raditi na e, jačanju demokracije. I isto tako moramo raditi na tome da e, takozvane crne ovce budu samo izuzeće koje potvrđuje pravilo, a ne suprotno i znam o čemu govorim jer zaista radimo na takozvanim pokazateljima koji bi nam omogućili da poboljšamo naš rad, na primjer pravila o izjavama e, financijskih e, interesa i to je na primjer nešto što ide u skladu sa zakonodavnim otiskom o kojem ste govorili. Znate da se to radi i samih pojedinaca koji nam mogu pomoći da svi zajedno napredujemo u praksi. E, imam dva pitanja vezana uz ovu raspravu. Najprije pitam se zapravo stavljamo li pritisak na dobro mjesto i naročito kada govorimo o Transparency International stalno pritisak stavljamo na lobiste, a ne na parlament. E, a drugo, ako želimo da strukture napreduju, e, kako bi pojedinci napredovali po ovom pitanju. Ne znam da li je to dobar smjer. Možda bismo najprije trebali staviti pritisak na pojedince da bi i strukture mogle napredovati. Hvala. Gospođa Spinelli, vi ste posljednja govornica. Eh, Hvala gospođo predsjedateljice. Ja se želim vratiti na ono što je rekla gospođa Gresle vezano uz neovisnost mandata i želim e, postaviti jedno pitanje vezano uz to. Radi se o osnovnom načelu parlamentarne demokracije, dakle neovisnost mandata ili nadležnosti. Tu stvari moraju biti jasne. Radi se o načelu kojim se štite predstavnici te demokracije koju predstavljamo, reprezentativne demokracije. Ne zaboravimo da sve naše demokracije su se nalaze pred krizom i pitam se ne bi li smo trebali ponovno dovesti u pitanje tu neovisnost mandata na taj način da se zaštite i oni ljudi koje predstavljamo, a ne samo oni koji predstavljaju ljude. Jer mislim da postoji velik jaz koji razdvaja institucije od građana i samim tim od njihovih predstavnika. One koje, oni koje mi predstavljamo traže upravo od nas ono o čemu govorimo danas, transparentnost i borba protiv korupcije, borba protiv takozvanih kasti. I na tim pitanjima se inzistira upravo kada se govori o pregovorima o TTIP-u, o LuxLeaksu i tako dalje. Moramo se zapitati kako imati stroge principe i načela u okviru mandata, ali ne prestroge po pitanju neovisnosti kako bismo zajamčili i prava e, predstavnika. Hvala. Gospodin Dolan, uz filozofski kontekst, izvolite. E, hvala na svim ovim pitanjima. Evo, ako mi dozvolite, ja bih e, na njih odgovorio na jedan praktičan način. Moram se složiti sa pod predsjednikom, e, mislim da nismo našli nikakav dokaz da Europski parlament djeluje na netransparentan način. Moram naglasiti da nije cilj naše studije bio praviti e, razliku između nacionalnih parlamenta, institucija i Europskog parlamenta i E, institucija Europski parlament e, radi na transparentan način, rasprave u odborima se često mogu slušati putem interneta, e, dokumenti su dostupni putem interneta, možda ne uvijek na vrijeme, ali su dostupni. Dakle, što se tiče zakonodavnog postupka, mislim da tu postoji visoka razina transparentnosti. Mogu se složiti sa poljskim zastupnikom koji je rekao da možda treba postojati veća transparentnost u glasovanju, ne samo samo na plenarnom zasjedanju već i na e, odborima tu možda bi se mogla poboljšati transparentnost e, i možda o također na području donošenja odluka u samoj upravi e, parlamenta. Tu također bi mogla postojati veća razina transparentnosti. Ono što je naša studija naglasila se manje tiče postupaka u institucijama, bilo da se radi o parlamentu ili komisiji. E, osnovni manjci koji su utvrđeni su kada institucije pregovaraju jedna sa drugom, naročito E, kada se donose neslužbene odluke na sastancima trijaloga. Tu postoji zaista e, niska razina transparentnosti. E, čak i o osnovnim informacijama gdje se sastanak održava, tko u njemu sudjeluje i tako dalje. To nije dostupno javnosti. A to me dovodi do pitanja španjolskog zastupnika vezano uz pregovore i transparentnost pregovora. Tu zaista je postavljeno dobro pitanje naročito vezano uz sudjelovanje Sjedinje američkih država u europskim tijelima kao na primjer odbor iz Bazela E, tu postoji manjak e, transparentnosti kao i u pregovorima vezano uz TTIP. Mnoge kolege su zabrinute za manjak transparentnosti vezano uz pregovore o TTIP-u i drago nam je što smo vidjeli da je i tu došlo do nekog napretka, mada mislim da se može napredovati još više. 100% se slažem sa španjolskim kolegom vezano uz pitanje transparentnosti govoriti e, o odlukama o porezima koje su objavljene nedavno od strane komisije i mislim da Imamo dobru zakonodavstvo vezano uz transparentnost koje je objavljeno u poslije nekoliko godina, na primjer za e, suzbijanje pranja novca i tako dalje. Ali ono što trebamo učiniti sad je ne samo dati pristup tom zakonodavstvu nacionalnim vlastima koje svakako imaju čak i prevelik pristup tim informacijama, već bi e, te informacije trebale staviti na raspolaganje e, samim poduzećima koje se za to zanimaju. Dakle, mislim također da mora postojati veća transparentnost poduzeća e, u odnosu na e, porezna pitanja i sl. Podpredsjednica je imala veoma posebno pitanje zanimljivo pitanje koje je ukazalo na pravari a to je da moramo imati na umu naš cilj, a to je sprječavanje korupcije. I naravno, mi se u potpunosti slažemo da e, načelo transparentnosti mora biti e, razmjerno sa e, ciljem koji se želi postići. Ja sam to i rekao u uvodnim riječima. Korupcija ovdje ne znači samo nuđenje mita, E, korupcija može u jednom širem smislu značiti i to da se zakonodavna politika ne provodi u interesu javnosti i tu postoji sumnja od strane e, naših građana, javnosti, da se upravo te stvari dešavaju institucijama. Mi naravno nemamo dokaze za to, možda je to pretjerano, ali mislim da mora postojati veća transparentnost u samom zakonodavnom e, postupku kako bi e, se moglo prosuditi o tim pitanjima i moraju postojati obveze i za zastupnike, ne samo za lobije. Lobisti bi morali raditi također na transparentni način. Morali bismo znati točno tko su oni. E, mi možda e, ne možemo sve objavljivati, na primjer, sastanke lobista i sadržaj tih sastanaka, mada neke informacije već objavljujemo na e, internet stranici, ali može se tu učiniti još mnogo više. I na kraju, filozofsko pitanje, jesmo li sada u nekoj demokratskoj e, krizi? Možda bi nam trebalo jedno novo saslušanje za to, ali i ovdje želim e, naglasiti da niti jedan od naših predloga ne krši vaš mandat. Sve se to radi u okviru e, vaše neovisnosti mandata i ne vidim tu nikakav sukob interesa. Hvala lijepa gospodine Dolan na svim odgovorima. Sada ću dati riječ odboru za pravna pitanja. Hvala. Sada prelazimo na drugi panel o kodeksu ponašanja za e, povjerenike. Članak 17 i e, ugovora o Europskoj, temeljnog ugovora o funkcioniranju Europske unije određuje kodeks ponašanja komisije od koje straži da objektivno, nepristrano postupa u interesu Europske unije. Revidirani kodeks ponašanja povjerenika trebao je pojačati i razjasniti pravila koja se tiču sukoba interesa, no nakon e, naših iskustava sa saslušanjima i imenovanjem e, aktualnih povjernika, ostala su još neka neodgovorna pitanja, osobito kada se tiče članova obitelji, na primjer, njihove uloge i još neke stvari. Komisija pod Jean-Claude Junckerom je od deontologije i transparentnosti napravila središnji dio svog mandata. Tako da s velikim zadovoljstvom pozdravljam potpredsjednicu Europske komisije, gospođu Kristalinu Georgijevu. Mislim da je ona savršena osoba za razgovor na ovu temu, jer ona ne samo što sve zna o programu humanitarne pomoći iz zadnjih nekoliko godina, već u svojoj novoj dužnosti od nje se traži da provodi politiku nulte tolerancije e, u glede prevare netransparentnosti i da drži pod nadzorom integritet e, osoblja Europske unije. Dakle, slušamo vas s velikom pozornošću, gospođo Georgijeva, imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Ovo je jako važno saslušanje na temu za koju sam gospodin Don rekao, temu koju moramo uzeti iznimno ozbiljno u kontekstu dešavanja u Europi. On je ukazao na činjenicu kako brojni naši sugrađani gube vjeru u izabrane političare i prema zadnjim anketama na sreću vidimo pozitivan trend e, i glede povjerenja u europske institucije i u nacionalne vlade i parlamente i to je prvi put tako od početka krize imamo uzlaznu putanju ove tri institucije, dakle Europski parlament, nacionalni parlament, nacionalne vlade ali to je još uvijek dosta ispod razine na kojoj se to povjerenje nalazilo prije početka krize i dosta ispod razine e, na kojoj bismo željeli da bude ta stopa povjerenja. Važno je imati na umu i uvidjeti da mi u komisiji smo svjesni značaja djelovanja po tom pitanju, do koje mjere je važno svakodnevno djelovati na izgradnju povjerenja naših sugrađana i koliko je važno to raditi posredstvom 33 tisuće članova našeg osoblja, ali i mimo toga svega, naravno, e, povjerenici su ti koji odašilju ključne signale i ja govorim u ime svojih kolega, govorim u svoje ime, naravno, i najprije želim reći da mi da smo mi svjesni te odgovornosti i mislimo da kodeks vladanja nije samo stvar e, instrumenta i pravila, već je stvar načela i uvjerenja. Započet ću tamo gdje ste vi počeli. Osnivački ugovori su savršeno jasni, od nas traže neovisnost, integritet i diskreciju. Oni su ustanovili odgovornosti komisije, članova komisije, predsjednika. Predsjednik ima ne samo pravo, već i obvezu, odnosno odgovornost u slučaju da se dogodi neetično ponašanje, vladanje člana komisije, ima obvezu tražiti od njega ostavku i ta ostavka treba biti dana a u slučaju teške povrede e, pravila od strane povjerenika može ga otpustiti. Onda imamo i jasna, jasan kodeks vladanja. E, želim tu e, izložiti u tri etape. Dakle, evoluciju kodeksa, treću reviziju i zatim ono što mi radimo još dalje e, mimo kodeksa ponašanja. Dakle, što se tiče evolucije, želim samo podsjetiti zastupnike i prisutne u slušatelj, slušateljstvu. je uveden prvi kodeks ponašanja od strane komi, prodjeve komisije. Onda 2004. je prva Barozo komisija to revidirala, onda je došlo do treće revizije 2011. godine. Ja ovo naglašavam upravo kako bi ukazala na činjenicu da smo otvoreni da uvrstimo u kodeks ponašanja sve ono što e, naučimo na temelju vlastitog iskustva, ali isto tako da usvojimo i najbolje prakse drugih. Uzgred budi rečeno, imam povijest, imala sam povijesno privilegiju da radim u jednoj instituciji koja je spomenuta kao ona koja je to uzela jako za ozbiljno, to je Svjetska banka. I mogu potvrditi da je proces učenja jako važan, jako važan da se provode određene mjere i da se zatim vidi, utvrdi koliko prostora ima za napredovanje u kasnijim etapama. I to smo napravili u komisiji. Dopustite da pređem sada na drugu etapu. Što je ono pozitivno što smo polučili iz treće revizije, one do koje je došlo 2011. godine. Najprije što se tiče deklaracije o financijskim interesima, traži se više informacija. Ono što je jako važno, moram, potrebne su godišnje revizije i revizije tijekom godine ukoliko dođe do neke promjene. Dakle, imamo redovitu reviziju, na primjer ljeti, najčešće, ali onda ako dođe do znatnih promjena, onda postoji obveza da se i u drugim razdobljima godine napravi revizija. To podrazumijeva isto tako aktivnosti e, supružnika i partnera, što nije bio slučaj ranije. Zatim isto tako e, se bolje nadziru političke aktivnosti. mora se jasno reći e, navesti sudjelovanje u političkim kampanjama koje nisu plaćene, na primjer, mora se suzdržavati E, sudjelovanje u političkim kampanjama i jasno je rečeno da su dužnosti povjernika nadređene stranačkim obvezama. Moramo dakle u potpunosti se posvetiti našim europskim sugrađanima s obzirom da smo članovi komisije. Zatim, postmandatne aktivnosti i što se toga tiče mora se obavijestiti o eventualnim eh, postmandatnim aktivnostima u razvoju od 18 mjeseci zabranjeno da se lob, u tom razdoblju od 18 mjeseci e, bavi e, zajedno sa e, ljudima iz osoblja pitanjima kojima se raspravljalo u foliju, odnosno kojima se odlučivalo. Isto imamo stavku koja se tiče poklona eventualnih, zatim peto stavka o sukobu interesa i eventualnim sukobima interesa i obaveza da se informira predsjednika i obaveza da predsjednik pre, preda dosije E, nekom drugom povjereniku ukoliko se ustanovi opasnost, čak i opasnost u sukoba interesa. Šesto, sastav kabineta e, povjerenika, to ne bi trebalo ni biti rečeno, ali evo ovdje piše crno na bijelo da članovi obitelji, supružnici, partneri ne smiju e, raditi u vašem kabinetu. Dopustite da pređem na treću točku. Vjerujem da je ovo jako važna stvar. Mimo samog, e, same evolucije kodeksa ponašanja, e, ušli smo na temelju provedbe mjera u kodeksu ponašanja i postoje neki koraci za koje smatram da su jako pozitivni. Jako pažljivo smo e, analizirali ad hoc etički e, komitet, odbor za etiku i neovisnost, e, tu su jako neovisni članovi, dakle tu imamo bivšeg zastupnika, bivšeg suca i aktualnog zastupnika i oni mogu, dakle, i to je jako transparentno, može se vidjeti koja su aktivnost tog odbora. Smatram jako važnim da sada uključimo na jako transparentan način zapisnike e, kolegija koje su donesene o postmandatnim aktivnostima. To je nešto što je, o čemu se raspravljalo, nije bilo dovoljno jasnoće o tome kako kolegi donosite te odluke. Sad ima ne samo jasnoća po tom pitanju, već smo čak i korak dalje to, je ne, to se sada nalazi u zapisniku sastanka kolegija, dakle drugim riječima to može biti jasno identificirano. Također poduzimamo jako važne korake glede transparentnosti, to je malo rečeno, dakle novi registar transparentnosti, tko lobira, u čije ime, po kojim pitanjima, s kojim resursima raspolaže, i imamo novi registar sastanaka od 1. prosinca ove godine, povjerenici, članovi kabineta i e, glavni direktori općih uprava moraju objaviti sve informacije o svim svojim sastancima sa lobistima o e, na našem e, našoj internet stranici. Moram isto tako budno imati na, na umu osviještenost naših povjerenika eh, i s šefovima njihovih kabineta o kodeksu ponašanja, dakle da, eh, da nam da budemo sigurni da je svima jasno koje su njihove eh, obveze. Ja se veselim narednim izlaganjima i u tom duhu želim reći da ono čime raspolažemo je dosta dobro, koraci koje trebamo provesti doista su utemeljeni na preuzetim obvezama i naravno znamo da uvijek trebamo težiti ka tome da e, radimo još bolje. Hvala. Hvala, hvala vama gospođe Georgijeva. Prije nego predam riječ kolegama ako će pitanja, želim predati riječ gospodinu Blumajeru. koji je konzultant i e, direktor je Blumajera i Sans i u prosincu 2014. godine on je u Europskom parlamentu e, predstavio e, studiju o kodeksu ponašanja povjerenika o učinkovitosti i to je pokrenulo to bio temelj za jednu dobru raspravu i pokrenulo određeno na, na pitanje. Gospodine Blumajer, imate riječ. Najpše hvala. Evo, puno stvari o kojima sam htio govoriti, e, već su o njima govorili gospođa Georgijeva i Karl Dolan, tako da bih e, htio ovu prezentaciju uklopiti u ovo što je rečeno, što ste upravo rekli. Dakle, nastoji se raditi bolje i učiti od iskustava. Evo želim reći što smo e, naučili na temelju revizije kodeksa ponašanja i možda poslije toga možemo poduzeti još dodatne korake, ne samo raditi s Europskom komisijom, već i dalje. Pitanje je bilo da li se može, na primjer, e, razmatrati i analizirati rad Europskog vijeća, predsjednika Europskog vijeća, dakle da li postoji mogućnost da se napravi neki sustav e, kojim će se jamčiti integritet i transparentnost e, Europskog vijeća, ću nekoliko misli s tim u vezi. Evo, samo ću kratko napraviti jednu kratku prezentaciju onome što smo napravili e, glede kodeksa ponašanja, što bismo, e, na čemu smo sada i kamo se ide. Želim naglasiti da ovo nije bio e, trud koji sam, ovo nisam, nisam samo ja naradio na tome i već i moji suradnici i na, u tome su sudjelovali e, profesori sveučilišta u Lozani, Helsinkiju i Pazelu koji su radili na ome svemu i nevladin sektor isto tako. Gospođo Georgijeva, vi ste već e, prošli kroz povijest kodeksa, e, proračun za, e, odbor za proračunska pitanja 2008. i 2009. je tražio da napravimo reviziju nakon, nakon ustanove kodeksa od strane prodjeve komisije 99. Kao što ste i sami rekli, 2014. godine ponovno je od nas traženo na, napravimo reviziju drugog e, kodeksa, Barozovog kodeksa. Iznijeli smo neke preporuke koje je neke od njih je osvojila komisija, na nekim se još može govoriti. Zatim ste rekli da sustav i nije nešto što se može zaključiti, već se stalno radi na tome i uči se na temelju iskustava i na temelju provedbe određenih novih mjera i na temelju, na temelju toga gledamo kako e, napraviti nešto dodatno i tu je došlo do novih izjava od strane komisije o transparentnosti, integritetu i mislim da to e, otvara mogućnost za dodatne korake, dodatne mjere. Evo možemo komentirati u nekoliko riječi što je to što želimo ostvariti. Želim naglasiti da se ovdje ne radi o nečemu što, se, što neki nazivaju integritizam. Dakle, ne tražimo savršen, da stvorimo savršen svijet u kojem i kako će se ostvariti apsolutni integritet. Empirijski je dokazano da kad se god nastavio tako nešto napraviti, onda se sputava rad institucija i to može negativno utjecati na učinkovitost. No, čini nam se da treba vidjeti što je doista funkcioniralo mislim da se može napredovati. Uvijek se treba osvrnuti na konkretan kontekst, ne može se jedna, jedno tisto pravilo svugdje primjenjivati, ali postoje neka jako dobra iskustva. Evo ovdje imamo kartu koja pokazuje koje smo, e, koje smo zemlje e, pomno analizirali, prošlo i kroz međunarodni kontekst, vi ste spomenuli Svjetsku banku i e, neke zemlje imaju desetljeća iskustav, sličnih iskustava s kodeksima, tako da, evo, osobito bih se osvrnuo i na Kanadu. Što je revizija tih e, različitih sustava pokazala? Čini nam se da je sustav integriteta poput puzle koji i postoje dakle neka opća pravila u kojima se kaže e, što je to što treba definirati, koje su to vrijednosti, pravila koja treba zadovoljiti, kako bi se ostvarilo integritet, postoje neke smjernice, to ste već spomenuli, dakle imali ste e, sastanke kako biste objasnili kodeks, zatim tu su im neki obrazci, baze podataka koji prikupljaju informacije o ponašanju, zatim e, ima e, dokument izjava o, interes, o financijskim interesima, onda postoje isto tako e, provjera poštovanja mjera, ako ne, onda tu je sudac koji provjerava što je bilo i da li treba doći do određenih mjera, zatim ukoliko nema, ne dolazi do poštovanja, onda treba vidjeti da li će biti neke kazne, e, zatim sustav izvješćivanja, na primjer, najučinkovitiji imaju godišnje ili kontinuirane e, objavljivanje podataka o tome kako e, se poštuje kodeks ponašanja. Ova slagalica nije potpuna, možda nam treba još neki dodatni elementi. E, ombudsman e, je tu, možda nam ona može nešto dodatno reći, glede žalbenog postupka, glede zviždača, to još nije kompletirano. Ono što najvažnije jeste da svi elementi ove slagalice se slože jedni s drugima i mi mislimo da se može ostvariti još dodatni napredak kako bi se postarali da svi ovi elementi slagalice se uklope jedni u druge. Za što e, imamo ove različite elemente što ova slagalica može ostvariti, pa evo već smo dosta toga rekli e, direktni ciljevi kodeksa ponašanja jeste da se ostvari transparentnost, integritet, da se pomogne povjernicima da ispoštuju vrijednosti i norme koje smatramo i koje smatraju važnima, ali ta te dvije stvari nisu same po sebi cilj, mi ne tražimo transparentnost, transparentnosti radi, niti etičnost, etičnosti radi. Više navrata je rečeno da se tu radi o povjerenju u europski projekt i e, to je od velikog značaja za komisiju. To je jedna od okosnica europskog projekta. Naša procjena, ukratko, dakle, postoji veliki broj pojedinosti u brošuri već ste ih e, dobili prošle godine. Ono što ovdje stoji jeste da e, mi smo evidentirali ovdje najbolje prakse e, od raznih kodeksa ponašanja. Možemo se još dodatno nadahnuti E, postoji određena razlika između onoga što je na snazi u Europskoj komisiji što smo vidjeli drugdje. Vidite ovdje male crvene točke, one nisu sve u dnu, tako da je ostvaren e, veliki napredak. Vi ste konkretne primjere i evidentirali, ali mislimo da bi se moglo još ići korak dalje glede na njih. Rekli ste da je ovo ključna stvar istraživanje o etici. Tu se ukazuje na važnost etičkog čelništva. To je nešto što može doista puno doprinijeti e, poštovanju tih mjera. I prošli put sam to e, na početku svog izlaganja rekao da se tu može više toga još ostvariti. Sam predsjednik Juncker je govorio o e, neupitno ispravnom e, ponašanju. i sada bih došao do zadnjeg elementa, na primjer, evo ima nekoliko elemenata u kojima smatramo da se može ostvariti dodatni napredak, gdje možemo još dodatno razraditi kodeks. Jedno se tiče poslovnika, naime u kodeksu se govori o pravilima e, glede zapošljavanja povjerenika nakon odlaska s dužnosti, to je važno, to je bilo važno u prošlosti, to je i dalje jako relevantno. U našoj studiji govorimo da između 1991. i 2009 između 81. i 2009. 40% e, povjerenika nakon svoje dužnosti, nakon, nakon obnašanja dužnosti otišli su u privatni sektor e, i radili su u sektoru industrije. To je važna brojka. Dakle, ako e, budemo na tome poradili, mogli bismo ostvariti veliki napredak. Gospođo Georgijeva, rekli ste da da se u novoj, novom sazivu komisije da će e, zapisnici biti e, javno dostupni. To je dobar napredak. Dakle, mi mislimo da e, provedba zahtjeva temeljnih ugovora ugovor da su jako restriktivni što se tiče, na primjer, Dakle, da pitanje e, novog zaposlenja povjernika ne smije biti samo ograničeno na njihov portfelj. Naravno, to je pitanje e, sukoba interesa sa portfeljem povjernik, kojim se bavi povjernik, ali treba imati na umu da su povjernici dijelom kolegija, da imamo potpredsjednike koji se bave s nekolicinom portfelja, tako da bi bilo dobro napraviti još veću reviziju i odrediti ograničenja u kodeksu e, ponašanja i da tu budu stroga pravila gleda njihovih portfelja. Još jedan dio slagalice evo, ja sam sjedio sad pored e, predstavnika ombudsmena i razmišljali smo o tome. Što se tiče ovih e, e, sustava integriteta, to je ključan element za nadzor, za provedbu i za ocjenjivanje. Tako da mislim da bi bilo jako važno da imamo neovisnije mogućnosti za reviziju moguć, eventualnih sukoba interesa. Ovdje iz eh, država članica, a i iz trećih zemalja, iz eh, tijela koja nisu tijela Europske unije, imamo zanimljive stvari. U Kanadi imamo tri desetljeća, eh, tri desetljeća postoje neovisna povjerenstva koja se bave pitanjem sukoba interesa. I to dosta dobro funkcionira, tako da mislim da bi se na tome moglo poraditi još dodatno. Isto tako, način na koji funkcioniraju ove strukture, znamo da ključne informacije nisu zapisnici, već problem u tome što nema detaljnih e, kriterija za reviziju eventualnog sukoba interesa. Zadnji element slagalice jeste selekcija. Imate čitav popis e, u ovoj brošuri, dakle, radi se o transparentnosti. Ostvaren je neki napredak, ako se ode na stranicu portala transparentnosti, barem na engleskom to funkcionira, na drugim jezicima još i ne. E, tu ćete naći informacije o članovima tog ad hoc etičkog povjerenstva. Bilo bi dobro da se također mogu naći ulomci tjednih e, sastanaka, zapisnika sastanaka, bilo bi dobro da sve to bude na jednom mjestu. Ne možemo očekivati sad od naših sugrađana da će ići tražiti na, različita mjesta e, te e, elemente istih sastanaka, dakle bilo bi dobro da sve to bude na istom mjestu. Evo sad imamo stvoren je taj portal e, posvećen transparentnosti, bilo bi dobro da sad i on bude predstavljen na transparentni način. I na kraju želim naglasiti koliki je značaj e, razmatranja iskustava u različitim državama članicama. Europski parlament se bavi kodeksom ponašanja već čitav godina. Bilo bi dobro da dođe do razmjene mišljenja i da u njemu sudjeluju i, e, sudjeluju i e, građansko društvo, predstavnici građanskog društva, kako bolje zadovoljiti te jako visoke ciljeve koji, koje smo si zacrtali. Kada je riječ o kodeksu našem povrnika, zaboravio sam potpuno da trebam nešto reći i o predsjedniku Europskog vijeća, tako da ću biti kratak. Znam da je došlo do određenih napora da se ustanove neki elementi ove slagalice koju sam ranije spomenuo, Dakle, tu je ideja o e, popisu, registru poklona darovanih predsjedniku Europskog vijeća. Ja sam pretraživao, no ništa nisam našao. Dakle, možda se na tome radi, ali principijalnije govoreći zašto želimo imati kodeks ponašanja za predsjednika Europskog vijeća. U temeljnim ugovorima imamo jasan spomen na to. Dakle, postoji spomen da bi mogao biti predsjednik razriješen dužnosti u slučaju ozbiljnih povreda e, kodeksa ponašanja, ali niko ne kaže što bi to on trebao napraviti da ga se razriješi dužnosti. Dakle, možda bi to Možda bi ta vrata trebalo otvoriti da se kaže da treba napraviti jedan jasan kodeks ponašanja. Eto, toliko od mene. Hvala. Thank you, uh, Mr. Blumberg. I, uh... Hvala gospodine Blomejeru. Imam jedno pitanje. Gospodin Hoherik. Hvala, hvala lijepa. Ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava. Zahvaljujem gospođi Georgijevi na dolazku i gospodinu Blomeru. Tražio sam riječ zato što su me iznenadile prezentacije u kojima sam vidio da najveća e, politička moć u Europskoj uniji, a to je Europsko vijeće, u posljednjih šest godina je postala još veća. A komisija napreduje prema transparentnosti, dakle postoji kodeks ponašanja, kao što nam je povjerenica Georgijeva rekla, no politički predstavnici u vijeću su se dovode u mnogo iskušenja. Donose mnogo odluka i ne zaboravimo da ono što ovdje imamo je dvodomni sustav. Imamo dakle parlament, komisiju i vijeće, a iz vijeća ne sazna, od vijeća ne dobivamo ništa, ne saznajemo ništa. Političke krize vijeće iskoristilo da iskoristi samo svoju moć. Dakle, moje pitanje je sljedeće. želio bih reći da sustav nadzora etika nacionalnih predstavnika i samog vijeća bi trebali biti predmetom intenzivnijeg kodeksa ponašanja. A drugo pitanje, veza između civilnog društva i moći u smislu kontrole u društvu, mislim da se moramo početi fokusirati na velika poduzeća u 21. stoljeću svakog dana vidimo da mnogo odluka koje utječu na građane ne donose političari već poduzeća. Također odgovornost poduzeća to je nešto što je vrlo važno zbog e, e, lik skandala. Umoran sam socijalnom propagandom i socijalnim marketingom koje provode ta velika poduzeća, a istodobno varaju javnost. To je nešto što ne možemo prihvatiti. Kada ćemo se usredotočiti na zahtjeve transparentnosti i socijalne odgovornosti u kodeksu ponašanja koji se odnosi na velika poduzeća. Ponovit ću, i velika poduzeća moraju biti predmetom ispunjavanja socijalnih zahtjeva, zahtjeva civilnog društva, socijalnog društva, moraju ispunjavati svoje obveze prema građanima i zato mislim da moramo istaknuti činjenicu da neke zemlje u izvješću su razvile zahtjevnije kodekse ponašanja pri nadzoru velikih poduzeća, posebice u smislu transparentnosti i toga kako nas informiraju i svoje društvene odgovornosti. Hvala, hvala, dragi kolege. Evo, gospodin Duran. Zahvaljujem. Naravno, slažem se s ovim što je rečeno. I Slažem se sa vama koji ste optimist e, kada kažete da se povjerenje u europske institucije ponovno vraća sada nakon e, financijske krize u Europi. Ali kao što je rekla i gospođa Spinelli e, na filozofski način, mislim da se sada nalazimo ipak u jednom jako teškom periodu za demokraciju, u veoma teškom razdoblju za sve nas koji pokušavamo shvatiti koji je interes zapravo našeg rada i kakav je naš kredibilitet. E, u potpunosti se slažem s vama koji ste rekli da je to pitanje načela i odgovornosti, dakle ta transparentnost i naravno e, borba protiv sukoba interesa nije e, fakultativna, to je jedan od uvjeta demokracije i transparentnosti ali moramo biti praktični. Gospodin Blumejer je rekao na koji način možemo napredovati korak po korak kako bi se situacija poboljšala. E, dva pitanja sam postavio gospodinu Timmermansu koji mi je rekao da se vama obratim i evo sa zadovoljstvom ću postaviti to, ta pitanja na isti način kao i prije. Najprije e, jedno pitanje koje se postavilo i u odboru Juri i u odboru AFKO koji su si prebacivali odgovornost za to pitanje, a mislim da to zapravo još uvijek nije e, riješeno i mislim da bi se to moglo izmijeniti samo e, međuinstitucionalnim izmjenama. Najprije, postoji sukob ne interesa, već sukob razmatranja E, kodeksa e, ponašanja povjerenika, naročito članak e, tri i šest. Tu zapravo ne govori se samo o osobnim sukobima interesa povjerenika. To stoji u samom članku sasvim jasno. A u članku šest u istom tom kodeksu ponašanja se kaže da povjerenik E, mora govoriti i o drugim interesima, ne samo osobnim, nego i, na primjer, interesima svoje obitelji. I tu se nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji, e, ne samo za nas, već i za pravnike. Kako možete doći do portfelja samo temeljeći se na osobnim interesima, a da istovremeno moramo ispoštovati taj e, kodeks etike osobnih interesa i ja sasvim e, dobro razumijem potrebu postojanja tog e, kodeksa ponašanja, ali što se tiče općih stvari, temeljimo se samo na osobnim interesima, a što se tiče nekih posebnih, e, specifičnih stvari, onda se oslanjamo i na i preispitujemo interese obitelji. I mislim da bi trebala postojati jedna norma koju trebamo poštivati u svakom slučaju. Dakle, to je prvo što sam htio pitati. A drugo, samo kratko, pitanje preispitivanja. Koja je uloga u jednoj modernoj demokraciji parlamenta kada trebamo razmotriti sukob interesa koji se traži od nas iz tekstova? Što trebamo preispitati? Samo činjenicu da je povjerenik ispunio izjavu o financijskim interesima i to je sve ili bismo mogli, kao što je to slučaj svugdje, postavljati i dodatna neka pitanja e, i zapitati se zar ne postoji tu neki sukob, možete li nam dati detalje i tako dalje. Mi sada nemamo nadležnost za to prema postojećim tekstovima. I htio bih da zajedno razmislimo, dakle sve institucije i vijeće i komisija i parlament, o tom pitanju kako bi nam se omogućila ta nadležnost stvarnog preispitivanja i kako bismo na taj način mogli zaista dobro obaviti naš e, posao. I time bismo izbjegli sve e, ne bespotrebne rasprave i mogli bismo omogućiti da povjerenici zaista budu zaduženi za one portfelja u kojima ne postoji sukob interesa. Hvala gospodine Duran, mislim da ste u potpunosti saželi ovu raspravu i pitanja koja se svi postavljamo stalno u odboru za pravna pitanja. Bez e, toga e, posebne poteškoće definiranja obitelji, pojma obitelji, a to je jedan dodatni problem. Gospođo Spinelli, ja sam isto tako zadužena za praćenje vremena koje vam je dodijeljeno, tako da vas zaista molim da kratko postavite pitanje. Imamo još dva panela nakon ovog. Oh, kio per il ja sam, moram priznati, iznenađena nedostatkom pozornosti koja se pridaje u ovom pitanju u vijeću. I kao što znamo, ovi sukobi nepristano se povećavaju. Na što se tiče pitanja vijeća, rekla bih da vijeće odgovorno i, i za međuvladine sporazume, kojih ima se više i više, no oni potpadaju pod kontrolu Europskog parlamenta, I zato bismo trebali biti zabrinuti ovom proliferacijom ovlasti u vijeću. Jer to je nešto što ne potiče transparentnost u Europskoj uniji. Hvala gospođa Spinelli, gospođa Grese. Ratsvertreter hier ist und mitschreibt, weil ich habe den Eindruck, Nadam se da e, predstavnik vijeća je ovdje i da će preuzeti ovo, e, odnosno prenijeti dalje sve ove e, poruke. Moramo uvijek izabrati manje zlo od dva. Imam jedno pitanje za povjerenicu, zapravo to nije pravo pitanje, ali čula sam da postoji plan, da postoji jedno izvješće koje se prerađuje i u kojem se razmatraju daljnje mjere. Možda bismo e, tome trebali pokloniti određenu pozornost. Hvala unaprijed. Evo, tražila bih od gospođe povjerenice da odgovori na postavljena pitanja. Very uh, Hvala. Vidim da da moramo voditi ovu raspravu svake godine, jer sada bismo vidjeli koji napredak je ostvaren i pronašli bismo odgovore u toj godišnjoj prezentaciji. U svakom slučaju to ću prenijeti svojim kolegama, raspravljat ćemo o tome. Dopustite mi da odgovorim na dva pitanja. Naravno, nije na meni da govorim u ime vijeća i sigurna sam E, da će se poruka prenijeti. Prijeći ću na pitanja koja su meni osobno postavljena. Moramo raditi još na tome. Ne postoji jednostavni odgovor. Mogu reći da smo primjeli na znanje te točke i radimo na njima samo jedno osobno iskustvo koje ćemo objasniti zašto nema koje govore u vezi vašeg drugog pitanja na kako je dakle moguće provoditi nadzor. Kada sam bila u Svjetskoj banci, institucija je poduzimala napredne korake u smislu otkrivanja informacija pojedinosti koje su kontrolirali profesionalci. No, povjerljivost e, informacija je bila zaštićena. Dakle, ono što se objavljivalo je bilo mnogo manje od onoga što su viši dužnosnici Svjetske banke e, zaprivili kao informaciju. Zato što detaljne financijske informacije koje se objavljuju u javnosti predstavljaju određeni rizik. Kao bugarska građanka, moram vam reći, moja obitelj je bila u Bugarskoj. Zemlja se trudila boriti protiv kriminala i objavljivanje informacija o tome koja je moja imovina, gdje živi moja obitelj, to bi za njih bilo previše riskantno moram reći da u tom okruženju to predstavlja rizik. Dakle, kako možete zadržati visoke standarde otkrivanja informacija nadzora, a istodobno kako možete zaštititi te podatke? To nije jednostavno pitanje. Dakle, samo bih željela reći da mi jesmo svjesni svega toga i želimo biti onoliko transparentni koliko je to moguće. Drugim riječima želimo nepristano podizati ljestvicu. Moram sporo sam reći da ono što je mali dijagram pokazivao sa crvenim točkama, da još uvijek imamo mjesta do zelenih točka, ali to ne pokazuje gdje su naše države članice, a mnoge države članice su ispod crvenih točaka komisije. Dakle, mi napredujemo i želimo još i dalje napredovati, no to moramo učiniti tako da ne generiramo neželjene posljedice, odnosno da ne stvorimo veći problem na što je bio u početku. Dakle, gospodine Duran, mi ćemo nastaviti sa ovime. Članovi mog kabineta prate što se događa i povratno ćemo vam se javiti s odgovorom na ova dva pitanja. Što se tiče iskustva izvješćivanja, slažem se da je to vrlo koristan alat. Kako ćemo ga strukturirati tako da ne proizvedemo više birokratskog opterećenja? To je nešto o čemu moramo svake godine razgovarati kako ne bismo e, generirali još dodatnih izvješća uz izvješća koja već i onako moramo izrađivati. Možda bi to bio oblik nadzora i način da konstruktivno i produktivno sagledamo sami sebe i ono što se događa. Gospodine Blomejer, želite li komentirati? Briefly, if possible. <laughs> Ukratko samo molim vas. samo vezano uz ovo što smo upravo čuli od povjerenice Georgijeve, u pravu ste. Neke države članice nisu toliko napredovale po pitanju etike. Neke imaju lošiju infrastrukturu, no neke imaju napredniju infrastrukturu od komisije. Moramo i to reći. No, nije, nije situacija takva da se mi uspoređujemo u smislu toga da kažemo pa te države članice su lošije od nas, pa onda mi možemo ostati kakvi jesmo. Ne, mi želimo biti bolji, želimo predvoditi našim primjerom. I zapravo postoje konkretni primjeri država članica koje se referiraju na kodeks ponašanja komisije i tvrde da trebaju nešto slično. U mojoj zemlji u Njemačkoj se o tome vodi velika rasprava u vezi zapošljavanja na tim e, prominentnim radnim mjestima. Što se tiče izvješćivanja, komisija i onako generira jako puno izvješća, pa ovo izvješće ne bi bilo toliko veliko administrativno opterećenje da se objavljuje kratki pregled o provedbi kodeksa ponašanja barem jednom godišnje. Mislim da to ne bi trebalo biti previše, previše opterećujuće. Hvala. Ovim završavamo drugi panel. Mislim da smo imali zaista zanimljivu raspravu. E, čaša možda nije pola puna ili prazna. Mislim da je dosta toga pred nama i bilo bi dobro da ponovno održimo jednu ovakvu raspravu kako bismo zajedno mogli razmijeniti ideje. I ako mi dozvolite samo jedan e, posljednji komentar. Mi zapravo govorimo o etici, govorimo o transparentnosti, o integritetu, jer želimo da naši građani imaju povjerenja u nas i u institucije. Ne zaboravimo da se to tiče i e, politike, ne samo integriteta, jer ako smo svi transparentni i radimo transparentno, ali ništa ne postižemo, ni to neće biti rješenje. A sada predajem riječ i predsjedanje gospođi Hubner, a ne, gospođa Georgijeva, vi ste htjeli nešto reći. Da, ispričavam se što sada ponovno govorim nakon vašeg zaključka, ali mislim da mi svi želimo biti u onim zelenim točkama koje smo vidjeli na izlaganju. To je sasvim jasno. Hvala. Hvala lijepo. I sada ćemo preći na sljedeći panel uz malo kašnjenje, ali se nadam da ćemo uspjeti nadoknaditi vrijeme. I ovo je panel koji je dodijeljen još jednom aspektu odgovornosti europskih institucija i izgradnje povjerenja. Radi se o etičkim pitanjima vezanim uz prakse lobiranja i registar transparentnosti u Europskoj uniji. E, vjerojatno znate da je novi povjerenik rekao da je prioritet za ovu godinu postizanje obvezatnog registra za lobije. Znamo da vijeće još uvijek nije dalo jasno stajalište o tom pitanju, a isto tako znamo da ako pogledate kakvi su zakoni u zemljama e, članicama, e, ne postoji uvijek obveza upisnika lobista. Mi smo u parlamentu tri puta, ako se ne varam, pozivali na uspostavljanje obvezatnog upisnika o lobijima i čak smo o tome govorili u izvješćima o rezolucijama 2008. 11. i nedavno 2014. godine i tražili smo izmjenu e, međuinstitucionalnog ugovora po ovom pitanju. U raspravi o svim ovim e, temama e, ćemo imati priliku čuti najprije europskog pravobranitelja E, odnosno pravobraniteljicu. Drago nam je što je sa nama, tako da odmah joj predajem riječ, gospođa Orili. Mislim da imate nekih e, desetak minuta za svakog govornika kako bismo imali vremena i za raspravu. Hvala. E, dragi zastupnici, da, dame i gospodo, želim se zahvaliti što ste me pozvali na ovaj sastanak godinu dana nakon što smo započeli studiju o integritetu i transparentnosti. Uloga pravobranitelja je da zajamči da svaki svaka institucija se temelji na dobroj upravi i ova studija će biti dobar doprinos za širu debatu o povjerenju u naše institucije. Moja institucija je također pokrivena studijom i budući da je to tako, ja sam već djelovala vezano uz dvije preporuke. Mi smo usvojili pravila i objavili ih na internetu o zviždačima, zatražili od nadzornika za zaštitu podataka Europske unije e, vezano uz e, dodatne mjere koje trebamo poduzeti i zatražili da saznamo što su druge institucije učinile u ovom području. Isto tako smo usvojili i objavili prvi kodeks ponašanja za e, pravobranitelja i mi smo također e, proveli dodatne istrage kako bi poboljšali integritet e, u našoj instituciji i tu smo se temeljili na više faktora. Mi vjerujemo, kao što su mnogi rekli, da Europska unija treba imati najvišu razinu standarda e, integriteta i mislim da je civilno društvo e, uvjetovanje, uvjetovano e, novim tehnologijama te da traži od europskih institucija e, veću otvorenost i transparentnost i neki od ovih zahtjeva se moraju udovoljiti, ako ne i svi a europske ambicije vezano uz trgovinu, e, digitalnu uniju, e, unutarnje tržište i ulaganje u e, gospodarski rast traže veću transparentnost i integritet o tome kako se donose konačne odluke o ovim područjima i tko utječe na njih. Svi koji provode vrijeme u Briselu su svjesni činjenice da postoje lobiji. Svi oni koji uđu u ovu zgradu znaju koliko je bitan značaj nadzora lobista čak od samog početka i znaju da ulazak u ovu zgradu znači najprije dobivanje propusnice i potpisivanje registra o transparentnosti. Mislimo da oni koji rade u ovoj zgradi utječu na život naših građana jer donose propise i odluke. Mi kao građani trebamo znati tko lobira i moramo znati da sve oni propisi koji se donesu se donesu na transparentan način. E, kada se raspravlja o propisima i kada ih se usvaja ili ne usvaja, građani moraju znati na koji način se to radi, inače se radi o kršenju temeljnog prava e, sudjelovanja. E, ovdje moramo napomenuti i fenomen takozvanih E, revolving doors i mislim da je to izazov za sve europske institucije i mislim da mnoga od tih tijela traže od komisije za neke smjernice i pokazivanje dobrog primjera. U studiji se procjenjuje kako Europska komisija rješava sukobe e, do kojih dođe, na primjer, između osoblja koje se nalazi na višoj razini. I mislim da niti jedna opća uprava ne može tolerirati da im se hakiraju računari ili ukradu dokumenti, jer na taj način se e, ugrožavaju njihovi interesi i E, na taj način se može, mogu iskoristiti i zloporabiti kontakti ili znanja europskih službenika. U devetom mjesecu prošle godine sam govorila o mjerama koje tražimo od komisije da ih usvoji. Glavni predlog je da bi komisija trebala redovno na web stranici objavljivati sve relevantne informacije o višim službenicima, uključujući njihova imena E, i one koji su napustili europsku upravu. Također smo tražili od Europske komisije da revidira svoj postupak o e, načelu revolving doors i da e, radi na boljem rješavanju predmeta koji su vezani uz to. Gospodin Blumer je već govorio o tome. Nije uvijek jasno da li službenici predaju one informacije koje imaju iz javne službe drugima kako bi donijeli bitne odluke. A komisija nikada nije sasvim objasnila zbog čega je odlučila da e, odobri naš zahtjev za preuzimanjem i poduzimanjem ovih mjera. Mislimo da se moraju poduzeti dodatni koraci, naročito vezano uz revidiranje E, uredbe o e, zaposlenima i aktivnostima e, viših službenika. E, javni službenici imaju pravo e, zaposliti se i u privatnom sektoru nakon javne službe, no međutim kako bi se održalo povjerenje u javnu službu, e, to se mora raditi na transparentniji način i mora postojati sustav da takvi koraci ne dovode do sukoba i interesa. Iz međunarodnog iskustva znamo da taj fenomen prelaska iz javnog u privatni sektor može im dovesti do korupcije što e, šteti javnom e, povjerenju u institucije i mislimo da takve stvari se ne smiju događati u Briselu i mi ćemo iskoristiti nadležnosti koje imamo kako bi djelovali u tom po tom pitanju. Gospođa Georgijeva je pokazala da dobro shvata taj problem, e, jutros je o tome govorila i mi smatramo da moramo E, omogućiti stručnim skupinama komisije da imaju nadležnost za istrage po ovim pitanjima i dosta toga je već učinjeno da se ojača transparentnost e, u stručnim skupinama, ali još uvijek postoji prostor za poboljšanje javne E, rasprave su pokazale da e, stručnjaci koji sudjeluju u stručnim e, skupinama su primijetili da postoje neravnoteže koje se moraju ispraviti i uz toga postoji detaljna analiza onog što smatramo da je bitno za komisiju da učini kako bi bila transparentnija i kako bi stručne skupine bile uravnoteženije. E, što se tiče stručnjaka i njihovih e, osobnih kapaciteta, mislimo da komisija mora bolje e, ispitati E, njihovo iskustvo i objaviti na web stranici e, njihove životopise. I nadamo se da ćemo uskoro dobiti e, odgovor komisije koji je predviđen za travanj. Što se tiče registra o transparentnosti, tražimo od vijeća da sudjeluju u tome na taj način što bi se objavio fakultativno registar. Svi građani koji se zanimaju za ova pitanja će se i dalje pitati zašto Europska unija izravno ne e, podržava pitanje objavljivanja lobista koji lobiraju u Briselu i mi ćemo dalje pratiti rasprave institucija o ovom pitanju i pozdravljamo korake E, gospodina Junkera koji je već poduzeo po ovom pitanju, ali mogućnost uspostavljanja registra e, uz zakonodavnu osnovu se mora razmotriti. I zaključno, vjerujem da ova nova komisija se zaista zalaže za bolji napredak na području transparentnosti i odgovornosti. To sam primijetila u E, nedavnim odgovorima na moja pitanja o transparentnosti vezano uz pregovore o TTIP-u. Ne vjerujem da se to radi samo kako bi se e, pratili neki etički e, abstraktni principi, već zbog toga što postoje zahtjevi građana koji se zaista sada žele uključiti u rad i traže transparentnost i odgovornost u svim postupcima i to u svakodnevnom radu institucija. Ti zahtjevi od europskih građana su upućeni svim europskim institucijama, ne samo komisiji. Prije nego što završim, želim reći da održavam E, jednu konferenciju u e, ponedjeljak 11.5. sa potpredsjednikom Timmermansom i govorit ćemo e, o transparentnosti. Tu će također biti predstavnik International Transparency. Mi se zaista zalažemo za postizanje najviše razine transparentnosti i već imamo ciljeve koji su ambiciozniji nego ciljevi država članica, ali moramo postići najbitniji cilj transparentnosti, odgovornosti i integriteta. Usprkos svim ovim e, problemima moramo znati da mi u europskim institucijama uživamo određene privilegije. Uz te privilegije dolaze i obveze, a to je postizanje te najviše razine i e, ohrabrivanje drugih da djeluju na isti način. Hvala. A sada ćemo predati e, riječ našem drugom govorniku, gospodinu Gegenu. Hvala. Hvala lijepa. Imam PowerPoint prezentaciju. Dakle, prvo ću se predstaviti. Ja sam praktičar, ja sam i lobist. Ja sam profesionalni lobist već 14 godina bio sam, radio sam u industriji šećera u Hewitt pekardu a od 1966. godine e, radim kao konzultant. Radim i e, kao akademik za Koleđ Europe i koleđ u Parizu. Prednost ovako duge karijere je to što se sjećam prošlosti. Sjećam se prvog saslušanja kojeg je Europski parlament organizirao o transparentnosti i lobiranju 1992. godine prije mnogo vremena i to saslušanje je bilo iznimno dobro posjećeno jer je sigurnost ipak bila malo blaža. I ja sam sudjelovao kao panelist što je bilo vrlo zanimljivo i čak sam uspio pronaći zaključke tog prvog saslušanja. Možda bi vam bilo zanimljivo saznati o čemu se tada raspravljalo prije dvadesetak godina. Moram prvo reći da cilj tog prvog saslušanja je bio umanjiti korupciju i pronaći rješenje za dokumente koji su se krali. Mislim da smo tu, to, tu, se mnogo poboljšali, ima mnogo manje korupcije, mnogo manje e, ukradenih dokumenata. No što se tiče samih zaključaka, što vam mogu reći? Došlo je do sporazuma na tom saslušanju da e, interesne skupine imaju vrlo važnu ulogu. Ja se s time slažem. Dakle, poduzeća e, i e, lokalne uprave su se smatrali lobistima. Dakle, to je bila mnogo šire tumačenje pojma lobiranje. Možda se sjećate e, gospođe Rod Berendt koja je bila vrlo aktivna i koja je e, rekla sljedeće. Razlikovanje između dobrih i loših lobista je vrlo bitno. Ispravni standard je profesionalizam. Dakle, svi e, viši lobisti, sve e, glavne E, lobističke strukture e, potpadaju pod obavezna pravila prakse lobiranja. Na sljedećoj prozirnici možete vidjeti sveobuhvatnu analizu e, odredbi lobiranja. Do toga sam došao pukom srećom, obzirom da prije nekoliko tjedana me Češki parlament zatražio da proučim pravila lobiranja i da im pomognem u definiranju e, odredbi lobiranja. Dakle, inicijator tog projekta je gospođa Jaroslava Jermanova, koja je prva prva potpredsjednica Češkog parlamenta. Dakle, vidite da ova naša današnja tema je vrlo relevantna, ne samo za vijeće, već i za države članice. Dakle, što vidite ovdje? Vidimo da općenito u Europi E, reguliranje lobiranja vrlo nisko na nacionalnoj razini u Ujedinjenoj kraljevini, u Njemačkoj, u Francuskoj, u Nizozemskoj. U Kanadi je e, regulacija visoka, a posebice u SAD-u. Zelena linija je e, ono što za mene predstavlja prikladnu razinu regulacije, preciznost i jasnoća su vrlo bitni. Sada ću malo ubrzati. Također smo pokušavali definirati lobiranje, svi govore o lobiranju. Što znači lobiranje i što lobiranje obuhvaća? Naravno, zakonodavstvo je obuhvaćeno lobiranjem, no sigurno i još nešto više. E, sva odobrenja, na primjer sva odobrenja lijekova je nešto što potpada u lobiranje, također konkurencija, antidumping, državne potpore i tu i postoji lobiranje i to je u djelokrugu djelovanja odvjetnika. Želim vam odmah reći da ja mislim da odvjetnici moraju u svakom slučaju također ući u registar i obaveznog uređivanja lobiranja financiranje, bespovratna sredstva, subvencije je također nešto što moramo urediti pod lobiranjem. No, lobiranje je dio nečega što je veće. Lobiranje je komponenta e, odnosa s javnošću, a to možemo podijeliti na različite aktivnosti. Dakle, pratimo e, dosije, predmete, aktivnost parlamenta, ali to nije lobiranje, to je praćenje, e, mapiranje e, činjenica, koalicija, faktografija, to nije lobiranje. Lobiranje je dio aktivnosti odnosa s javnošću u Briselu. I mislim da reguliranje lobiranja se mora zadržati na e, tom lobističkom dijelu odnosa s javnošću. Na sljedećoj prozirnici možete vidjeti što mislim pod time da je potrebno objaviti djelokrug lobiranja. Ono što se mora objaviti naravno su izravni i neizravni kontakti sa službenicima i zabranim tijelima. Također e, sastavljanje dokumenata o stajalištima E, zastupanje interesa na konferencijama, sastancima i komunikacije priopćenja e, za medije. To je također dio lobiranja. To je djelokrug, po mom mišljenju, onoga što je potrebno urediti za profesionalne e, lobiste. Sada ću iznijeti nekoliko komentara o registru transparentnosti koji bi trebalo osjetno poboljšati registriranje mora postati obavezno. Mislim da se svi oko toga slažu, to je vrlo važno. I mora se primjenjivati na sve kategorije lobista, uključujući i odvjetnike, pravnike. Kada pravnik radi na nekom antidampiškom dosijeu, a ne, ne mora ništa objaviti, a ako se ja uključim u rad na tom dosjeu, ja moram objaviti mnogo informacija. Mislim da to nije fer i to je neprihvatljivo. Također je potrebno uspostaviti mnogo više preciznosti o aktivnostima koje se objavljuju. Dakle, možete... Što se treba točno objavljivati je apsolutno nejasno i tu je potrebno uspostaviti jasnoću. Ja se zalažem za uspostavu e, profesionalne udruge lobista, nešto poput odvjetničke komore. Mislim da je vrlo bitno da se naša struka samo organizira i da svi registri lobista budu dijelom profesionalne udruge sa izabranim predstavnicima. Također je vrlo važno imati e, lake, ali sustavne provjere i sankcije. Jedan od veliki nedostataka sadašnjeg registra je prelaka, preblaga kontrola i nepostojanje sankcija. I na posljedku zajednički nadzor nad registrem od strane, od strane institucija, vjerojatno parlamenta, pravobranitelja, ombudsmana i zajedno sa e, profesionalnom strukovnom udrugom lobista. Također imam jednu prosjenicu o po fenomenu revolving door, o tome je mnogo rečeno, pa ću biti kratak. Moramo razlikovati ono što je zakonito, što je nezakonito. Vidjeli smo mnogo loših slučajeva u prošlosti. Vidjeli smo e, da e, viši državni službenici su, službenici su otišli u privatni sektor uz odobrenje kolegija. Dakle, to je bilo zakonito. No, to je bilo apsolutno neetično. Vrlo bitna je ta razlika. I tu imamo loše primjere. Na primjer, neki državni službenik nacionalni u Europi e, provodi pet ili deset godina u kabinetu komisije i odmah nakon toga se prebacuje u neki think tank kao konzultant u privatnom sektoru preko noći. Je li to prihvatljivo, je li to zakonito? Ne znam, ali ja mislim da je u svakom slučaju neetičko. Što se tiče nepoštene konkurencije, e, to je nešto što ne bismo smjeli dopustiti. Lobiranje je posao i e, to je nešto što škodi našem imidžu ako netko se smatra lobistom, a ne posjeduje potrebne vještine. Moja posljednja prozirnica je vezana uz jedan komentar koji je već iznesen. Više transparentnosti se traži, no to je dvosmjerna ulica. Vrlo bitno je da najprije pometemo pred vlastitim pragom, iako ja mislim da je naša struka prilično čista, no i političari moraju napredovati u smislu transparentnosti. Dakle, ovdje imamo diagram. E, primjer je generalizacija trijaloga. Ja razumijem logiku trijaloga, ali vi sami ste rekli da je to nešto što je iznimno netransparentno. Vrlo vam je teško doći do dokumenta koji se tiču trijaloga i ti trijalozi stvaraju okvir koji nameće e, mnogo odredbi sekund, sekundarnom zakonodavstvu, delegiranim i provedbenim aktima. I taj dio zakonodavstva označen crvenim je nešto što je crna kutija, apsolutno netransparentno a za same zakonodavce je to nešto što je vrlo važno. Parlament bi trebao preuzeti inicijativu da se unese transparentnosti e, i demokracije u sam proces donošenja odluka. I što se tiče ključnog primarnog zakonodavstva i sekundarnog zakonodavstva, kao zaključak e, ću predložiti da ako je ovo saslušanje od ključne važnosti, Trebalo bi slično saslušanje organizirati u sudjelovanje istih odbora sa temom sekundarnog zakonodavstva i kako sekundarno zakonodavstvo možemo učiniti poštenijim, transparentnim, demokratičnijim i učinkovitim. Hvala. Hvala, imamo još jednog govornika, profesora Rača iz, sa Trinity eh, College iz Dublina koji je radio u eh, komisiji Venice. Zamolio bi, zamolila bih sve koji žele govoriti da se sada jave kako bismo vam mogli dodijeliti vrijeme. Gospodine Čele, ako možete 10 minuta samo govoriti, da tada nećemo imati kašnjenja. Pokušat ću se ograničiti na 10 godina. Dakle, zove se profesor Rač Čari, radim u e, Trinity College u Dublinu. I pokušat ću objasniti na koji način se Europska unija uklapa u međunarodnu perspektivu. Nešto o tome smo čuli u prethodnoj raspravi. Ja ću vam pokazati e, rad moje radne skupine e, u tom istraživanju. John Hogan iz e, sa Dablinskog fakulteta također je član te skupine. Samo želim razjasniti što mi mislimo pod lobiranjem. To je vrlo sporni pojam. Mislim da nema dva akademika koji se slažu što znači lobiranje. To možemo definirati kao e, djelovanje pojedinaca ili skupina kojima se plaća za njihova nastojanja da utječu na odluke koje se donose od strane političara u javnom sektoru. Oni u tome mogu biti uspješni i ne, ne moraju biti uspješni. E, utječu tako što pokušavaju promijeniti politiku ili zadržati status quo. Dakle, općenito govoreći da bismo dodali transparentnost i odgovornost u javnim politikama, Sljedeća prozirnica. Reguliranje, lobiranja se odnosi na ideju da politički sustavi su, e, imaju etablirana pravila koja lobističke skupine moraju slijediti kada pokušavaju utjecati na vladine službenike. Dakle, neka pravila već postoje sada. Najbitnije je osigurati da postoji transparentnost kod donošenja javnih politika i te odredbe će E, predstavljati e, službena pravila koja donose vlade i vrlo je bitno da e, ta pravila budu kodifirana i kada se krše moraju postojati sankcije i kazne u različitim zakonodavstvima različite. koje, koje je teoretsko opravdanje? Sve se temelje na transparentnosti i odgovornosti. Potrebno je reći javnosti tko razgovara sa kime. E, potrebno registrirati e, na, razini države prije što se kontaktiraju državni službenici potrebno naznačiti koji javni akteri e, će biti kontaktirani registar mora biti javno dostupan mora biti besplatan i kao što je pravobranitelj rekao postoji vrlo bitno pitanje takozvanog cooling off razdoblja odnosno revolving door načela Dakle, ono što smo mi pokušali napraviti u našem istraživanju u Dublinu je bilo sljedeće, razmotriti što se događa na međunarodnoj razini. Vrlo je lako vidjeti što se događa u pojedinačnim zemljama. E, to nam omogućuje usporedbu između različitih političkih sustava. Nisam siguran da li se to može uspoređivati u omjeru 1 prema 1. Dakle, mi smo primijenili metodu i analizu koja se tiče E, analize javnog integriteta e, i pokušali smo to sve ocijeniti ljestvicom od 1 do 100. 100 znači robustnije zakonodavstvo, drugim riječima e, zakonodavstvo koje omogućuje više transparentnost i odgovornost. Neću ulaziti previše detaljnu metodologiju, ali postoje različite mjere za definiranje robustnosti odredbi koje su na snazi. To bi uključivalo koje informacije lobisti moraju ugraditi u registar, da li moraju otkriti detaljnu analizu iznosa novca koji se troši na razini pojedinaca ili uposlenika, da li postoji elektroničko podnošenje podataka i da li je taj popis dostupan javnosti. Provedba pravila je također vrlo bitna. Tu govorimo o ideju neovisnog regulatora koji može jasno nametnuti kazne lobistima koji krše politički sustav i mora postati odredba o revolving door situaciji. Postoji e, što, ima što imamo više bodova to je e, zakonodavstvo snažnije u smislu promicanja transparentnosti i odgovornosti. Kada rabimo ovu metodologiju, to je objektivni način klasificiranja i uspoređivanja različitih političkih sustava. Pokušavamo uočiti razlike između različitih zemalja na toj ljestvici. Sljedeća prosjenica. Dakle, imamo tri različita e, regulativ sustava niži, srednji i viši. Na ljestvici od 100 bodova visoko regulirani sustavi bi imali više od 60 bodova, srednji između 30 i 59, a niže regulirani sustavi između 1 i 29. E, to je vrlo zanimljivo jer možemo tijekom vremena vidjeti kako se različiti politički sustavi kada njenjaju svoje zakonodavstvo pomiču e, sa niže reguliranih sustava prema srednje reguliranim sustavima. Pa ako ovdje pogledamo različite zemlje, vidjet ćemo da je to e, konzistentno sa prethodnom prezentacijom. Ovo je malo više empirički, pa možemo razlikovati različite klasifikacije i bodove. Dakle, vidimo da je SAD na vrhu ljestvice, Kanada je odmah na drugom mjestu. Još uvijek potpada pod srednje regulirane sustave. Dakle, najviše regulirane sustave su SAD, Kanada, a nakon toga vidite da na razini država članica Europske unije E, neke potpadaju pod srednje regulirane sustave. E, e, zajednička ocjena je 31, što znači da su pri dnu reguliranih sustava. Na postoji evolucija u odnosu na ono što se događalo u Europskom parlamentu 1996. godine i u komisiji 2008. godine. Dakle, to ipak je korak naprijed vidimo da možemo biti kritični u odnosu na ono što se događa u Uniji u smislu političkog sustava i robustnosti, transparentnosti e, koja se propagira zajedničkim e, sustavom transparentnosti, no ipak je sve to bolje u odnosu na ono što se događalo u 2008. i 1996. godine. Ovaj panel se e, slaže u zaključcima sa CPI-om. Dakle, do, došlo do povećanja robustnosti od 15 do 31, no postoji evolucija e, registriranja tijekom vremena, iako je to prilično dobrovoljno, iako je to je dobrovoljno, lobisti svačaju ovo pitanje sve više više ozbiljno, barem uh, što se tiče samog registriranja. U, u našem dokumentu smo pokazali da ako pogledamo različite sektorske razlike između poduzeća u istom sektoru i onoga što objavljuju u 2008. godine u odnosu na CPI registar E, vidi se da se sada mnogo više pozornosti poklanja onome o čemu se izvješćuje. To je dobra vijest za Europsku uniju. U svakom slučaju to je korak naprijed u pravom smjeru i posljednja prozivnica pokazuje da još mnogo toga nedostaje. To smo već nekoliko puta čuli tijekom ove ovog saslušanja postoji velika ideja da nema novčanih kazni niti zatvorskih kazni kod kršenja pravila. Ne postoji pregled ovlasti nad registracijama, postoje samo nasumične kvalitativne provjere, no to e, nije ideja neovisnog regulatora. E, dakle, regulatorna neovisnost je jedino što je korak naprijed. Ono što moramo istaknuti je da kada govorimo o obaveznom registriranju lobista i na razini vijeća komisije, na razini vijeća komisije pitanje gdje će se e, lobiranje događati, sigurno u Briselu. Pa ako imamo obaveznu regulaciju na razini vijeća, logična posljedica toga je da bi države članice trebale imati obavezne registracije također za svoje lobiste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 Bila sam također uključena u Transparency International u Poljskoj do 2011. godine. Sam se bavila pitanjem transparentnošću u e, javnim institucijama, upravo o tome danas govorimo. Poduzela sam različite korake da bi se uredila aktivnost lobiranja u Poljskoj. Veselim ovo što sam čula danas. To potvrđuje da ono što smo mi učinili za reguliranje lobiranja na razini Olafa. Zakoni koje mi sada imamo o lobiranju ograničavaju aktivnosti e, djelovanja parlamenta. Drugim riječima imamo nemamo legalni pristup lobista već se radi o ilegalnom djelovanju lobista. Za nas je to što, mi je bilo najteže? Najteže nam je bilo definirati lobiranje. Što je zapravo lobiranje? Čini nam se da je to jedna velika crna rupa u koju nepristano dublje upadamo. Većina njih ima negativne predođbe kada se radi o provođenju vlastitih interesa. No ne smijemo zaboraviti da E, je zapravo lobiranje nešto pozitivno. Radi se o komunikaciji sa izvanjskim svijetom, sa onima koji žele usvajati zakone. 2010. godine radila sam na tim zakonima i pokušali smo doći do definicije. Mi smo rekli da lobiranje pokušava E, steći utjecaj na one koji vladaju. To je vrlo općenita definicija. Teško je organizirati lobiranje putem zakona. U svakom slučaju mi smo stvarno uveli tu kategorizaciju i kod profesionalne i neprofesionalne djelatnosti lobiranja. E, najteže nam je regulirati neprofesionalno lobiranje. Imamo isto iskustvo kao i vi. Profesionalni lobisti su bili vrlo zainteresirani za naš rad i oni su bili za to da i mi pokušamo pronaći tu definiciju. Međutim, ne ne, neuređene organizacije lobista nisu željele prihvatiti tu definiciju. To su prvenstveno bile institucije kao što su trgovačke komore, udruge poduzeća koje se ne predstavljaju formalno kao lobisti. To je nešto što je vrlo složeno i vrlo teško, no veseli me da ova tema postaje sve aktualnija i mislim da bismo trebali, ne bismo trebali stati na tome, to je tek početak našeg djelovanja. Trebali bismo razmotriti e, zakone različitih država članica koje se tiču lobiranja. Mi u Poljskoj smo se rukovodili američkim e, zakonima i ono što smo mi priložili bilo prilično ležerno. Ipak nam je bilo predbačeno da želimo uništiti e, lobiranje. Hadhala. Hvala, gospođa Hautala, imate riječ. Najpša hvala, predsjedavajuća. Pomno sam slušala sve što je rečeno tijekom jutrošnjeg zasjedanja. Ja sam e, stalna izvjestiteljica o e, upravnom pravu u e, Odboru za pravna pitanja Europskog parlamenta i sve ovo što je rečeno u biti ima veze s ovim što mi radimo, na čemu radimo u Odboru za pravna pitanja. Ima tu puno pripremnog posla koji je već obavljen od strane prethodnog zaziva, od strane akademske zajednice također. Jakov Sederman e, je kasnih 90-ih, odnosno početkom 2000 te e, se bavio tim pitanjem. Dakle, moje pitanje za e, govornike jest što vam se čini, da li ti instrumenti i mehanizmi za koje kažete da ih treba etablirati, da li mogu biti uklopljeni u opće zakonodavstvo Europske unije u bliskoj budućnosti? Želio bih dodati da ima donekle izgleda da se s tim nastavi, jer za razliku od prethodne komisije, Junkareva komisija se ne protivi takvom zakonu. Oni nisu još za to, na nama je da ih e, uvjerimo u to, ali vjerujem da je došlo vrijeme da se objedini veliki dio zasebnih kodeksa ponašanja pravila koji uveliko mogu biti različiti ovisno o instituciji, tijelu, agenciji, tako da bih htjela čuti vaše sugestije o tome kako to inkorporirati u europsko upravno pravo. Najviše hvala, gospodine Javor, imate riječ? Najviše hvala, predstavljam dvije, dvije, stvari koje želim pitati gospođu Rajli i e, učesnike u panelu. Za ombudsmanicu u lipnju 2014. E, započela je istragu o e, e, kontroli iz duhanskog sektora industrije, kontaktima sa povrednicima, dakle od strane UN korporacije Tobako i e, znamo da je tijekom tog čitavog postupka bilo e, veliko lobiranje od strane e, duhanske korporacije. Dakle, što mislite, da li postoji ikakvih izgleda da se naprave promjene u buduće da ne bi, kako ne bi došlo do takvih sličnih situacija tijekom ovog mandata, dakle da se ne ponove ono što se desilo u slučaju Dali. I e, bilo isto tako žalbe glede e, sukoba interesa e, u vezi sa EFSom. Naime, tiče se jednog e, profesora koji je radio na biotehnološkim proizvodima koje je analizirala EFSA i tu je došlo do sukoba interesa. Gospođa O'Reilly je došla do zaključka da je pristup EFSA za ocjenu mogućeg sukoba interesa E, možda nezadovoljavajući. Možda nam ombudsmenica reći nešto o kvaliteti e, općenito pitanja e, sukoba interesa općenito u Europskoj uniji, da li ona namjerava provesti sveopsežnu analizu u europskim institucijama poput one analize koju je provela glede zviždača i opet, što se tiče zviždača, analizirao sam zakonodavstvo o lobiranju, registrima lobista i tako dalje. Ali mislim da je jedno od ključnih pitanja koje se tiče borbe protiv korupcije pitanje zviždača. To su ljudi koji mogu učiniti neke stvari javnima i pomoći nam da saznamo što se događa iza zatvornih vrata ili iza zavjese. No i dalje smatram da nema valjanog zakonodavstva u većini država članica kada je riječ o zviždačima i nema općenitog pristupa na razini Europske unije, barem da se odrede neke minimalne norme za zaštitu zviždača. Dakle, kako vi predspirate zaštitu zviždača i to pitanje općenito i mogućnosti s tim u vezi da se naprave dakle, zajedničke norme na europskoj razini za njihovu zaštitu. Hvala. Inge, Inge Gressler. Imam jedno pitanje na gospođu O'Reilly. Vidjeli smo kod pitanja revolving door da postoje službenici koji odu u mirovinu i koji zapravo ne dobivaju naknadu, ali se brinu o tome da se određeni administrativni aparat e, komisije i dalje financiraju. Da li te odredbe su dovoljne, dostatne e, da uređuju ovako složenu stvarnost, jer one sadrže mnogo različitih problema, različitih struktura. Hvala. ja imam jedno kratko pitanje za stručnjak. Jedno pitanje koje e, je kako već desetljećima je pitanje stručnjaka. Dakle, što vi mislite o tome? Što mi možemo napraviti kako ne bi došlo do izljeva takvih emocija kao do sada? Dakle, do srdbe, do rasprava i tako dalje. Evo, dakle, zatvaram e, ovu sensu za pitanja. Imate jako ograničeno vrijeme za odgovore. Dakle, evo, gospođo Rajli, možete početi. Najprije hvala predsjedavajuća da odgovorim na neka posljedna pitanja i jako mi je drago čuti da dolazi do novog zamaha e, pocaja za EU zakonodavstvo. Naime, u zadnjem sazivu komisija nije baš e, ulagala veliki trud e, u tom smjeru. Dakle, veliko mi zadovoljstvo vidjeti da to pitanje napreduje i e, moja dva prethodnika i ja, kao što ste ih spomenuli, dakle, doista e, želimo da to napreduje. Dakle, ja se slažem da je to dobra mogućnost da se objedini i harmoniziraju svi zakoni koji se primjenjuju na različne institucije agencije i bilo bi od velike koristi da se to napravi. Što se tiče istraga koje smo vodili e, glede istrage o lobiranju duhanske industrije, to je još uvijek u tijeku. To je došlo do e, tužbe na temelju optužbi da se komisija sastajala s lobistima duhanske industrije, što je bilo u su, e, dakle, u vezi sa UN-ovoj konvencijom e, za lobiranje u duhanskom sektoru. Inače, dakle to je još uvijek u tijeku. E, ja sam jučer još e, imao sastanak sa novim direktorom EFSE, dobili smo čitav niz novih informacija, meni je bilo zanimljivo čuti njegovo mišljenje u vezi s ovim osobito kada je riječ o stručnjacima i on je iznio jako zanimljiv argument, naime u brojnim državama članicama vlade vrše pritisak na institucionalnim razinama da se poveže s industrijom, da se promovira gospodarski rast, zapošljavanje i tako dalje i ako se to napravi onda to samo razvodnjava e, razinu svijesti o nekoj neovisnosti e, profesora i raznih stručnjaka koji, s kojim se surađuje. No, u svakom slučaju, što se tiče ovoga što je rečeno, oni bi morali malo bolje e, analizirati životopise i stručnjaka koje aktiviraju. I koje je bilo treće pitanje? Zviždači. Da, što se tiče zviždača, odnosno ekspertnih skupina, puno smo toga napravili e, na temelju vlastite inicijative inicijative i mi smo iznijeli komisiji nešto zašto smo mislili da je doista sveobuhvatan sveobuhvatna analiza toga kako se rješavati problema koje ste spomenuli e, u vezi s ekspertnim skupinama. To answer to the, the first uh, question, I think uh, one of the specificities of uh, the EU decision... Evo imam dva pitanja. Dakle, lobiji su dio od e, postupka donošenja odluka. Doista jesu i to je ono što ja osporavam. Naime, e, nema nikakvih pravila, svako može jednog dana reći ja sam lobist ili ja sam vrhunski lobist. Dakle, e, mi moramo, mi moramo, moramo se nadahnuti onim što se dešava u SAD-u, što, što je u tijeku u Nizozemskoj. Dakle, postoje profesionalci koji se žele baviti lobiranjem i moraju biti obučeni, školovani po pitanju etike, što se smije raditi, što je legalno, što je ilegalno i to je od ključnog značaja. Zadnjih više manje 30 godina sudjelovao sam u raznim jako osjetljivim ima i moram vam reći da ja nemam ništa protiv objelodanjivanja svih svojih kontakata i siguran sam da je tako i sa svojim drugim iskusnim kolegama. Mi nemamo nikog problema s tim u vezi, mi sudjelujemo u procesu donošenja odluka, moramo biti vjerodostojni i činjenica da ja objavim koga sam, s kim sam se susreo, uopće nije nikakav problem. Što se tiče upravnih ograničenja i vrijednost i toga što rada lobista, znate, lobisti su jako fleksibilni, prilagođavaju se da toj institucionalnoj situaciji i trenutna institucionalna situacija temelji se na dvije, dva velika tumačenja o pravima koja su dana e, državnim službenicima, odnosno europskim službenicima. A ono što je jako važno je da se uspostavi jedan kontekst administrativnog postupka kako bi se spriječilo to različito tumačenje o ovlastima europskih e, djelatnika. Drugo pitanje je o e, zviždačima. Ja moram e, dosta proaktivno reći da mi je često žao što ja nisam jedan od njih, jer često bi se moglo što šta reći, ali zato upravo i jesam do te mjere za e, uspostavu nekih e, pravila za lobiste i da postoji neka vrsta sindikata e, ili suda struke kojim kojem bi se moglo obratiti i raspravljati o dvojbama. I konačno, gospođo Hübner, glede vašeg pitanja o ekspertnim skupinama, mislim da prva stvar koju treba napraviti je da se mora uspostaviti, etablirati valjana terminologija. Mi za sve i svašta spominjemo ekspertne skupine, a imamo evo i ekspertnu skupinu e, dionika, pa to nema nikakve veze. Dakle, ili to su ekspertne skupine koje se bave delegiranim aktima. I onda ako istu terminologiju koristimo za apsolutno svaku skupinu ljudi koji rade na bilo koju temu, onda, se, onda vam je jasno zašto je situacija do te mjere konfuzna i zašto na građanstvo i građansko društvo ništa ne razumije u tome svemu. Ako mene pitate o ekspertnim skupinama, onda mislim da je jedan jak pozitivan primjer nedavna inicijativa opće uprave za poljoprivredu glede stvaranja građanskog e, skupine za razgovor sa građanskim društvom. Mislim da je to bilo jako dobro organizirano, demokratski ustrojeno. E, sudionici, potencijalni sudionici su morali izraditi dosije, zadvojiti e, zadovoljiti određene kriterije. To je bio način da se organizira dijalog između sudionika u, u proizvodnje prehrane i e, drugih. Dakle, ja mislim da je to bila jako, bilo jako pozitivno iskustvo. Sada ako pređemo na pitanje komitologije, delegiranih e, akata iz ekspertne skupine, to je opet prava svaštara, jer ako imate određeno iskustvo, a ja sam evo stručan e, glede delegiranih akta, akata i za mene je to dosta, dosta velika svaštara jer e, nama je teško znati tko se čime bavi, kakve su agende i tako dalje. Dakle, to je veliki problem jer europski zakonodavci proizvode više manje 50 e, zakona godišnje, a ove skupine su, rade na 2500 uredbi godišnje. Dakle, nužno je u to sve uključiti više demokracije, organizacije i bolji dostupno svemu. Hvala. Hvala, evo, vidim da imamo ograničeno vrijeme, da preću na jako konkretne stvari, pokriveni su zviždači i ekspertne skupine. E, pitanje što se tiče instrumenta koje treba e, postaviti, etablirati, pa mislim da bi odgovor bio da, registrati registracija lobista bude obvezna, to je nešto što mi se čini da logično proizlazi iz ovoga svega. Mislim da će to biti teže proširiti na vijeće. Jedno je imati zajednički registar da se to bude obvezno za zastupnike i komisiju. Međutim, vijeće tu unosi čitavu novu zakonodavnu dinamiku o tome tko, koga treba biti, tko treba biti registriran, da li oni koji lobiraju u Briselu ili u Madridu recimo. Dakle, to postaje problematična stvar kako to provesti. Nemojte me krivo shvatiti, mislim da bi to bilo sjajno napraviti glede normativne vrijednosti, transparentnosti, odgovornosti i promoviranja tih vrijednosti od strane svih tri institucija, ali mislim da je malo problematičnije kako to provesti u djelo i nadzirati. Najviše hvala. Odmah predajem riječ Klaudu Moraješu koji će voditi zadnji panel. Naša hvala Inge na ovoj inicijativi koja pokriva sve odbore, osobito kada je riječ o Libeu. E, nama je zanimljiva ova zadnja tema. E, znam da odbor za proračune i drugi da se time već bavili. Što se tiče našeg odbora Libe, to je od ključnog značaja jer u današnjem kontekstu je ogledamo skupine država koje zbore protiv korupcije. To ima isto tako veze sa e, vijećem Europe. Neki su upoznati s tim. Borba protiv e, korupcije Tu su ogromni iznosi u pitanju, 120 milijardi godišnje, ali nije samo financijski trošak, trošak tu, je, tu je cijena u vrijednosti, u cijena integriteta i mehanizam Greko je jako važna stvar. Jer tko god pristupi Greku, da su doprinos bolje koordiniranom radu na borbi protiv korupcije i na taj način se bavimo dakle borbom protiv korupcije. Trećeg veljače komisija je, odnosno odbor je objavio svoje prvo izvješće o borbi protiv korupcije i tu se ocjenjuje dakle koje napor ulaže svaka zemlja u borbi protiv korupcije. I navode se i rješenja da se konsolidira dakle, taj napor borbe protiv korupcije u Europskoj uniji. Tu se isto govori o razini korupcije i o raznih poduzetih mjera koje poduzimaju razne države članice u tom smislu. Dakle, tu je bilo velike, došlo do velike nedosljednosti, ima država članica koje trebaju puno više truda uložiti u tom smislu. Izvješće je predstavljeno u Libeu, u veljači 2014. godine, no u ovom novom sazivu parlament je jako zainteresiran čuti kako nova komisija i u svom novom sazivu misli i namjerava boriti se s ovim problemom. Dakle, po mom mišljenju, antikorupcijska policija mora revidirati svoje postojeće politike, da se zna kako se tim pitanjem bavi u novom mandatu i kako bi se to ostvarilo 2012. komisija je osvojila jedan dokument je tabliran je Greko glavni direktor za migracije opće uprave za migracije reće nam kako e, se time dakle, bavio. Nakon njega tajništvo Greka će napraviti izlaganje, dakle nakon gospodina Raua. Dakle, ovo je samo jedan aspekt e, način na koji ćemo e, raditi, ali je dobro, dobar način za opis, da se opiše način kako ćemo se boriti s ovim problemima, s ovako važnim stvarima kao što je borba protiv korupcije. Dakle, najprije predajem riječ Matijasu Reutevu, općim, e, glavni, glavni ravnatelj e, opće uprave za migracije i unutarnje poslove. Izvolite imate riječ. Hvala. Ja bih e, govorio u nekoliko riječi o izvješću. Pa da, naravno, vi ste iz Europske komisije, možete to uraditi. Neki od vas veoma dobro znaju da je borba protiv korupcije jedna od tema kojom sam se bavio za vrijeme cijele moje karijere u različitim kontekstima, tako da mi je bilo jako drago ponovno se baviti ovom temom u općoj upravi za unutarnje poslove prošle godine. Prvo izvješće Europske unije o borbi protiv e, korupcije e, je objavljeno prošle godine, dakle kada sam došao u opću upravu za unutarnje poslove, u tom izvješću se utvrđuju najbolje prakse i analiziraju razvoj događaja u svakoj državi članici. Cilj ovog izvješća je pružanje potpore vladama, civilnom društvu i drugim e, dionicima u borbi i sprječavanju korupcije. Korupcija naravno nije ista u svim zemljama i svim e, gospodarskim sektorima, odnosno e, ona nema, ne poznaje granica niti sektorske niti granice zemalja i izvješće koje je objavljeno prošle godine pokazuje da su e, zakoni i politike tu, no međutim najveći problem je provedba tih istih zakona. Kada pogledamo situaciju na terenu vidimo da je provedba zakona povezana uz političku volju te je stoga i rad odbora jako bitan u ovom području. Postoje određene kritike vezane uz ovo prvo izvješće o suzbijanju korupcije, a postoje dvije bitne e, e, kritike. Jedna se tiče metodologije e, ovog izvješća. Metodologija u ovom izvješću je korištena na taj način da se sastavi izvješće koje će vam biti predstavljeno. Naravno, moglo bi se ono napisati i na drugi način. Mislim da ovo nije e, najkonstruktivnija kritika. Mi smo zaista surađivali sa državama članicama, sa stručnjacima, s parlamentom, pokušavajući vidjeti kako na najbolji način napisati buduće izvješća, a cilj nam je imati jedno novo izvješće 2016. godine kako bismo imali taj neki dvogodišnji ciklus objavljivanja izvješća. Naravno, izvješća su samo eh, jedan od instrumenta za suzbijanje korupcije. Osim izvješća postoje i druge bitne inicijative koje imaju za cilj poboljšati gospodarski rast u Europi i iz moje vlastite perspektive moram reći, budući da sam imao priliku razgovarati i sa sadašnjim i bivšim povjerenicima koji su bili premijeri ili ministri u državama članicama znaju da je bitno stvoriti dobru upravu, transparentnost i borbu protiv korupcije i znaju koliko su to bitni elementi u općem e, kontekstu gospodarstva, a naročito u nekim od zemalja koje su nam se pridružile prije nekih 11 godina. Mi se moramo što je više moguće usredotočiti na glavno pitanje, a to je pitanje e, javne nabave. Javna nabava e, predstavlja jednu petinu europskog gospodarstva i to je područje koje je možda najranjivije E, po pitanju korupcije. To je ono što smo utvrdili u našem prvom izvješću. Posvetili smo cijelo jedno poglavlje toj temi i u sljedećem izvješću ćemo također razmotriti pitanje europskih fondova, velikih infrastrukturnih e, projekata i lokalnih vlada. A u međuvremenu postoje pravila o javnoj nabavi EU koja su revidirana i koja su stupila na snagu u travnju 2014. godine u kojoj imamo nešto strože odredbe o e, prevenciji u identificiranju i sprečavanju korupcije pravila o javnoj nabavi nakon ovog izvješća su postala transparentnija i mi ćemo od 2018. godine na dalje e, se baviti pitanjem elektronske javne nabave. Elektronska javna nabava će morati imati dobra pravila za bolje utvrđivanje korupcije u ranoj fazi i također ćemo imati i sustav uzbunjivanja E, kao i sustav koji će omogućiti učinkovit povrat e, sredstava. E, korupcija narušava gospodarski razvoj E, kao što smo rekli, gospodarski rast i stoga smo se usredotočili na preporuke europskog semestra o pitanjima korupcije. Neke države članice su dobile preporuku moderniziranja javne uprave, poboljšanja poslovnog okruženja, poboljšanja javne nabave, jačanja pravosuđa sa e, usredotočavanjem na transparentnost i suzbijanje korupcije. Isto tako, kao komisija smo uključili borbu protiv korupcije u e, infrastrukturne i investicijske fondove, jer je to dio e, djelovanja našeg u smislu jačanja kapaciteta u državama članicama. Postoje i druga zakonodavstva koja, se, e, koja imaju za cilj suzbijanje korupcije, koja su nedavno usvojena u ovom domu. Ja ću samo e, spomenuti tri. Prošlog travnja smo govorili o direktivi o zamrzavanju, konfiskaciji i povratu imovine nezakonito stečene e, uključujući i u e, slučajevima korupcije konferencije i u sljedeća dva tjedna ili nekoliko mjeseci ćemo govoriti o novoj sigurnosnoj agendi Europske unije i osvrnut ćemo se na neka od ovih pitanja ponovno. 2014. godine usvojena je direktiva o objavljivanju nefinancijskih informacija koja traži od 6000 e, najbitnijih poduzeća objavljivanje e, informacija a vezano uz pitanje suzbijanja korupcije i protivljenja e, mita, mitu i također imamo direktivu o sprječavanju pranja novca, naročito vezano uz upisnike stvarnih vlasnika, kao i one e, informacije s kojima ćemo sada raspolagati, e, što će predstaviti značajan instrument za borbu protiv korupcije. Tu postoje dvije kritike, kao što sam rekao, vezano uz izvješće o borbi protiv korupcije. Prva kritika se ticala metodologije koju smo koristili, a druga činjenica da europske institucije nisu uključene, odnosno obuhvaćene ovim izvješćem. Vjerujem da e, je podpredsjednica gospođa Georgijeva već spomenula neke od mjera koje su poduzete kako bi se zajamčio integritet europskih institucija. Komisija će uskoro zajedno sa e, drugim europskim institucijama krenuti u razmatranje toga na koji način se politike Europske unije mogu revidirati u kontekstu izvješća o borbi protiv korupcije. I posljednje o čemu želim govoriti, iako sam već govorio predugo, je e, sudjelovanje Europske unije u Greku. Nažalost, nemam mnogo toga za reći što bi predstavljalo nove informacije. 2012. godine smo objavili naše stajalište o sudjelovanju Europske unije u Greku. Mi želimo se pridružiti Greku, no međutim blokirani smo razlikama koje postoje između vijeća i komisije o pravnoj osnovi na kojoj se možemo temeljiti i nažalost nije postignut eh, napredak po ovom pitanju. Mi smo odlučni kao i povjerenika Domopulus eh, raditi na ovom pitanju i riješiti te pravne nesporazume i nadam se da će gospodin Rau koji je ovdje i koji predstavlja Greko također potvrditi da smo zaista bili u kontaktu sa eh, vijećem Europe i da smo jasno izjasnili mogućnost nastavka ad hoc suradnje sve dok se službeno ne pridružimo Greku. I iskreno se nadam da će to zaista biti prilika koju nećemo propustiti. To bi bilo sve što želim reći. E, nadam se da sam dosta toga rekao kako bih potakao raspravu. Hvala najljepša i hvala na ovom e, pregledu kojeg ste nam dali kao članovi odbora Lipe, Radimo na mnogim instrumentima za boru protiv korupcije. Vi ste govorili o nekim direktivama ali isto tako ste govorili i o takozvanim sastavnim dijelovima borbe protiv korupcije, kao što je, na primjer, područje javne nabave. Siguran sam da će biti dosta pitanja na ovu temu i budući da ćemo imati e, pitanja, a e, da i da nemamo dovoljno vremena, predajem odmah riječ našem sljedećem govorniku kako bismo imali dosta vremena za pitanja i odgovore. Sada predajem riječ izvršnom tajniku Grekoa, gospodinu Wolfgangu Rau, koji će nam održati sljedeće izlaganje. Ispričavam se gospodine Raun, nismo imali priliku upoznati se ranije, ali Evo, e, predajem vam riječ ako želite održati izlaganje, a nakon toga ćemo prijeći na pitanja i odgovora. Hvala gospodine predsjedatelju, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama. Mislim da je ovo e, jako značajna rasprava. Pitanje integriteta je temeljno pitanje za demokraciju. Mi u Vijeću Europe zaista pridajemo veliku važnost tom pitanju, kao i u Greko, odnosno naročito u Greko. Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o Greko. Najprije zbog toga što mislim da ne poznaju svi svi e, Greko, niti sastav Greko. Radi se o francuskoj skraćenici za skupinu e, zemalja koja se bori protiv korupcije i radi se o nadzornom tijelu Vijeća Europe, sjedište u Strasburu. Članstvo u Grekovu se može postići je jednako za svih 47 zemalja e, Vijeća Europe. Radi se o e, sporazumu koji e, omogućava pridruživanje i drugih e, zemalja, što vam objašnjava zbog čega imamo i Sjedinjene američke države, a isto tako i Belarus kao članove. Greko je 1999. godine počeo raditi sa samo 10 članova, a danas ih brojimo 49. Glavni cilj Grekoa je bio dopuniti šest e, e, mjera, odnosno instrumenta za borbu protiv korupcije Vijeća Europe e, i mi smo mislili da će biti vrlo lako ustanoviti ove standarde, no međutim, iako ih je lako utvrditi, teško ih je primijeniti, a to je glavna zadaća Greko. Svaka zemlja ima stručnjake za procjenu stanja stručnjake imenuju države članice i u e, izvješćima uvijek imamo i preporuke koje se poslije primjenjuju putem posebnih postupaka i mi smatramo da je to jedna od naših e, glavnih snaga i e, E, države članice dakle imaju pravo odgovora na naše preporuke. Sadašnja runda e, procjene je četvrta runda procjene i tu e, procjenjujemo situaciju vezano uz korupciju kod zastupnika, sudaca i tužitelja i uključujemo također i lobiste. Naravno pristupamo na drugačiji način lobistima nego E, zastupnicima, ali moramo se zapitati kako se zastupnici, na primjer, moraju postaviti e, vizavi lobista ili trećih strana koje žele utjecati na zakonodavni postupak. I dosta pozornosti pridajemo cjelokupnoj transparentnosti zakonodavnog postupka. U prethodne tri runde smo se bavili širim temama, kao na primjer tijelima za borbu protiv e, korupcije i mogućim preprekama u borbi protiv e, korupcije, zaštita zviždača, e, konfiskacija E, nezakonito stečene imovine e, i najgoruća tema koju smo imali, a to je bilo e, javno financiranje i u izvješću za borbu protiv korupcije o kojem je govorila komisija se upravo govori o financiranju političkom, takozvanom političkom financiranju. Komisija Europske zajednice je aktivan član e, multidisciplinarne skupine za korupciju Vijeća Europe koji e, radi na izradi šest instrumenta za borbu protiv korupcije u Greku. Uz statut Greko dva od tih instrumenta eksplicitno govore o pristupanju Europske unije Greku. Radi se o dva instrumenta. E, imamo konvenciju civilnog i kaznenog kaznenog zakona o borbi protiv korupcije. To su ta dva instrumenta. I u Grekovu, ali isto tako i u, u državama članicama e, i članicama Grekoa se smatra da je pristupanje Europske unije bitan cilj. Zbog toga je tako dobro popraćen štokholmski program iz 2010. godine. E, komisija je objavila takozvani paket o protiv korupcije u šestom mjesecu 2011. godine i tu je rečeno da je pridruživanje Europske unije Greko jedan od glavnih koraka u e, poboljšanju suradnje između ove dvije organizacije. Kao što je to prethodni govornik e, rekao, dosta toga je e, postignuto u ovim pregovorima između Vijeća Europe, odnosno Grekoa i Europske unije, ali kao što je rečeno, još uvijek postoje određene prepreke. Zbog čega je bitno pristupanje Europske unije Greku? Tu postoji pet bitnih stvari. Najprije to bi dovelo do bolje koordinacije antikorupcijskih politika u Europi i i ojačalo bi utjecaj Europske unije e, i e, Greko na e, ishode tih politika protiv korupcije. Također ne bi bilo dupliciranja napora, mogli bismo imati sinergiju naših, našeg rada i tako, tako bismo postigli bolje rezultate. Europsko pristupanje Grekovu bi moglo dovesti do bolje analize E, same situacije bolje nego same procene greko i e, tako bismo bili sigurni da se sve može e, razmatrati i analizirati u jednom datom momentu i znali bismo da je to onda stvarna situacija u datom trenutku. Znamo da to nismo uvijek uspjeli postići. U nekim državama članicama, na primjer, E, koje su se pridružile Europskoj uniji e, nedavno na početku su davali obećanja za borbu protiv korupcije, ali nakon toga to nismo vidjeli isprovedeno u djelo. E, isto tako bi pristupanje Europske unije Greku ojačalo samu procjenu Grekova o provedbi preporuka Grekova i posljednje što je zaista bi bilo značajno za Greko. Ukoliko se Europska e, unija pridruži Greko, Greko bi imao nadležnost vršiti procjenu situacije u europskim institucijama. E, Greko zaista e, smatra da su bitni elementi koji idu u prilog pristupanja Europske unije Grekovu. Reći ću samo neke od njih. 23.10.2014. godine objavljena je rezolucija o organiziranom kriminalu, korupciju i pranju novca i e, Europski parlament je preporučio Europskoj uniji da se pridruži Grekovu kao e, član. U mišljenje je e, izvješća o borbe protiv korupcije da, e, kao što je to rekao i revizorski sud, ne postoji niti jedan dobar razlog da Europska unija već sad sudjeluje u Greku. Europska unija bi se trebala pridružiti Greku sa ciljem e, postizanja punopravnog članstva, a sam krajnji cilj je da europska uprava bude na e, istoj onoj razini kao i vlade 28 država članica koje e, su članice Vijeća Europe i koje već sada postižu one standarde koje im nameće Greko. E, što ovo izvješće o borbi protiv suradnje znači za Greko? Greko je pridao veliku važnost izvješću koje je objavljeno u veljači prošle godine. Pozdravilo je zalaganje Europske komisije u borbu protiv korupcije koje zaista je odraženo i u samom izvješću. U izvješću se priznaje e, relevantnost e, standarda za borbu protiv korupcije Vijeća Europe i e, temeljimo se na nalazima Grekoa o sadašnjem stanju i promovira se provedba Grekovih e, e, preporuka. E, nije iznenađujuće da je Greko također izrazio zadovoljstvo činjenicom da Europski parlament je dao preporuku da se Europska unija pridruži Grekovu i traži se da se nastavi pregovori i očekuje se da će ti pregovori dobro ići. To je E, u više navrata izrazio je gospodin Jankland, koji je generalni e, tajnik Vijeća Europe, u razgovorima sa predsjednikom Barozom i povjerenicom Maostrom. On je e, čak i danas u Briselu na nekim sastancima. Imam još tri komentara vezano uz procjenu Grekoa u europskim institucijama. Temeljem E, zakonodavnih tekstova Grekoa načelo uzajamne procjene je ključno, odnosno Europska unija bi trebala biti procjenjena od strane Grekoa kako bi se zajamčila ista ona prava kao i prava svih običnih članova Grekoa, bez obzira na činjenicu da Europska unija nije država. Europska komisija i drugi govornici su jutros naglasili da postoje rizici e, za korupciju u europskim institucijama. Europska komisija je također rekla da se te rizike treba procijeniti od strane e, vanjskog tijela. Sam područje primjene i sadržaj e, procjene tog stanja u europskim institucijama se naravno treba e, još utvrditi. Moraju se pronaći načini koji bi E, omogućili da se izraze specifičnosti europskih institucija kao i zakonodavni utjecaj jedne takve procjene. Imajući u vidu iskustvo Greko u procjeni stanja e, borbe protiv e, korupcije i integriteta u javnoj upravi e, može se pretpostaviti da će se uz sve preventivne mehanizme Grekoa napraviti dobra procjena u europskim institucijama da bi se procijenili potencijalni sukobi interesa, da bi se zajamčila zaštita zviždača, kao i e, da bi se e, riješilo pitanje pristupa informacijama u relevantnim institucijama. Zaključno, koje su očekivanja Grekoa i Vijeća Europe? Iako je prošlo dosta vremena od usvajanja programa iz Štokolma, postoji jasno očekivanje s naše strane da će sadašnja komisija zaista raditi na rješavanju pitanja pridruživanja Europske unije Grekovu. Isto tako se iskreno nadamo da će komisija pronaći put uklanjanju bilo kojih e, zakonodavnih ili pravnih e, e, prepreka koje bi mogle ugroziti sudjelovanja Europske unije u Greko. Na kraju krajeva Greko je u više navrata naglasio da bi takvo sudjelovanje poboljšalo utjecaj djelovanja Europske unije u borbi protiv korupcije, a to bi trebao ostati glavni cilj obje ove institucije. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. Kolege koji do sada nisu čuli organizacije Greko sada sigurno jako dobro znaju o čemu se radi. Povrat informacije unutar odbora Libe o ovom prijedlogu pristupa Europske unije organizacije Greko su bile vrlo pozitivne. Ovo što je kao gospodin Mataj vezano uz e, sam kontekst našeg odbora postoji mnogo instrumenata i članovi odbora LIBE su bili uključeni u mnoge antikorupcijske metode. Ne znam koliko koordiniran je taj rad trijalog e, mjere protiv pranja novca je nešto što postoji, ali da li je to koordinirano u području e, djelovanja protiv korupcije? E, dvoje kolega su jako dobro upoznati sa tim pitanjem. Gospođa Artola, jako, izvolite imate riječ. Jedan, jedna od posljedica ovog današnjeg slušanja može biti da vi kao e, predsjednik nadležnog odbora za ovo pitanje. Možete pristupiti komisiji i vijeću i razmotriti kako se mogu ukloniti prepreke tome da Europska unija se priključi Grekovu. Javila sam se za riječ zato što sam to učinila kao supredsjedateljica parlamentarne skupštine za istočno partnerstvo. Mi zastupnici surađujemo sa zastupnicima parlamenta iz pet zemalja iz istočnog susjedstva. Prošli tjedan smo održali našu opću skupštinu u Jerevanu, u Armeniji. I samo bih željela podsjetiti ono što je gospođa Orali, e, pravobraniteljica, rekla jutros. Mi to ne činimo sve samo za nas. Mi to činimo za cijeli svijet. Upravo to je ona rekla. Mislim da možemo preuzeti mnogo iz tog rada kojeg mi međusobno činimo i, na primjer, unutar partnerstva sa e, istočnim zemljama također i u procesu širenja na Balkan. E, odbor za pravna pitanja je, organiz, će organizirati konferenciju o pravosuđu u Crnoj Gori. To je jedan pozitivan primjer. Dakle, da se uključimo intenzivnije u Greko, i u, istočno, u okviru istočnog partnerstva. Mislim da je to vrlo bitno. Interes Europskog parlamenta jesu da reforme vladavine prava i odgovornih institucija su vrlo važne neovisno o političkom usmjerenju tih zemalja u odnosu na Europsku uniju ili Euroazijsku eh, gospodarsku uniju. Moja velika je želja da uključimo rad Grekoa i u taj aspekt. Hvala. Barbara Spinelli, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. I moram reći da sam i ja za priključivanje Europske unije Grekovu. Željela bih saznati koje su pravne prepreke na putu donošenja te odluke. Ako je istina da je komisija za, koje su pravne prepreke? Dolazim iz zemlje Italije u kojoj je korupcija sustavna. U kojoj organizirana e, kriminalna bratstva su vrlo snažna i to je nešto što možemo vidjeti i u području javne nabave. Ako pogledamo nedavne skandale vezane uz mafija kapitale i skandale u Milanu, vidjet ćete da su to skandali koji su vezani uz javnu nabavu. i utjecaj koji e, mafija ima u tom sektoru. Italija je intenzivno uključena u taj e, sistemski, sustavni oblik korupcije i zato bih pozdravila odredbe za cijelu Europsku uniju vezane, na primjer, zviždače koje bi se provodile. To je od ključne važnosti. Radi o tome je pokrenut talijanska skupina Libera, Don Čotija. Možda ste upoznati sa tom organizacijom. Imamo i e, među skupinu vezanu za djelovanje protiv korupcije. To, trebalo bi to povezati sa e, radom odbora Libe. No, vrlo bitno je, i to želim naglasiti, tu mogućnost da postanemo organizacije Greko. Željela bih znati više o tome. Gospođa Gre, Gresle. Imam jedno pitanje za gospodina Ruta. Ovo je bilo vrlo zanimljivo antikorupcijsko izvješće. Kako je komisija reagirala na to izvješće i tvrdnje iz tog izvješća? vezano primjer uz upravljanje novcem. Ja nisam pratila baš da je to imalo neke posljedice. Hvala. Hvala, gospođo Gresle. Sljedeći govornik je... Ispričavam se na svom izgovoru. Izvolite, javite se za riječ, na ću izgovor vašeg prezimena. Željela bih e, poduprijeti prethodno pitanje vezano uz koje političke zahtjeve moraju institucije ispuniti kako bi postale članicom Grekoa. Mislim da je vrlo bitno da se pokušamo priključiti Grekovu, jer ovo pitanje obavezanog registra na čemu radi vijeće, to je nešto što nam je apsolutno potrebno. Ja sam iz Španjolske, e, sa sredozemlja, mediteranskog bazena, pa bi ja rekla da empirički su nam potrebna ta jamstva. Moj klub zastupnika intenzivno radi protiv, na, na korupcije u Španjolskoj. Gospodin Robinson je napisao knjigu s naslovom kako dolazi do urušavanja zemalja i tvrdi da je to zato što institucije ne mogu opstati kada korupcija počinje rasti. Dakle, što imate više korupcije, imate više siromaštva i manje slobode u određenoj zemlji. Dakle, moramo se riješiti korupcije radi napretka. A u odboru LIBE i u drugim odborima je vrlo bitno razmotriti što činimo u smjeru integriteta i suzbijanja korupcije. To je u samom srcu našeg sustava demokracije. Hvala. Gospodin Vali. Hvala. Imam pitanje i prijedlog za predstavnike opće uprave iz komisije. Na temelju onoga što sam ja razumio, čini se da nema e, europskih mjera za suzbijanje korupcije, posebice korupcije koja dolazi od organiziranih kriminalnih e, skupina. A to su očito pitanja o kojima se već duže vremena raspravlja. to već ovo što je rekla gospođa Barbara Spinelli Strukturalna pitanja su ovdje presudna. Mislim da su svi zainteresirani da se bave ovim pitanjima što je moguće prije. Jedan od prijedloga koji bi ja želio iznijeti je, obzirom da u Junkerovom planu će biti mnogo ulaganja u infrastrukturu, i provedeno je mnogo istraživanja o tome što se događa sa podizvoditeljima, pod ugovaranjem, strukturnom korupcijom i organiziranim kriminalom. Ne bi li bilo bolje uključiti i neke mjere koje bi provele koje bi se provele protiv korupcije u, već u sam Junkerov plan. Tako da i ulaganja budu obuhvaćena jer ne želimo da organizirani kriminal e, dođe, u e, dođe do novca, ne želimo novac kanalizirati u ruke organiziranog kriminala, potrebne su nam učinkovite mjere za suzbijanje korupcije. A Europska investicijska banka bi se mogla uključiti u uklanjanje tog e, raka, karcinoma. Ovo je su bila vrlo zanimljiva pitanja. Molim vas još jednom da budete kratki, pa ćemo ponovno dati riječ e, našem prvom govorniku, Lora Ferrara, sljedeći govornik. Hvala. Ja bih željela zahvaliti doktoru Rutu na njegovoj prezentaciji i doktoru Rau. Čuli smo mnogo o važnosti priključenja Europske unije Grekovu. Nadam se da će se to dogoditi uskoro. Kao nova članica, kao nova zastupnica u Europskom parlamentu vidim da nažalost pa- preporuke, pa čak i rezolucije Europskog parlamenta su samo mrtvo slovo na papiru, nikakvih nastavnih mjera nema. I u tom smislu bi željela spomenuti vrlo važnu rezoluciju Europskog parlamenta koja je usvojena u listopadu 2014. godine o specijalnom e, izvješću odbora e, o korupciji i sprečavanju organiziranog kriminala. Potrebno je mnogo više napraviti. Možda bismo to mogli uzeti u obzir u smislu mogućnosti podupiranja ovih inicijativa, odnosno procjene rezultata tih istraživanja, tako da se to može provesti e, putem međuinstitucijskih mjera. Drago mi je što sam čula da postoji potreba za boljom regulacijom za suzbijanje korupcije, posebice u području javne nabave i rabe strukturnih fondova. I ja sam talijanka i nažalost moram reći da kao talijanska građanka mi smo vrlo jako dobro upoznati sa ovom temom. To su problemi koji su uništili naše gospodarstvo, mala i srednja poduzeća i temeljna ljudska prava. Moramo snažno odgovoriti, snažno reagirati. Na posljedku, gospođa Selan. Hvala na davanju riječi. Uistinu je korupcija veliki problem. Troškovi za proračun država članica su ogromni. Naravno, eh, shodno tome i troškovi za Europsku uniju. Vrlo važno je da se politika povuče iz dodjele ugovora i tako da se eh, može da kako bi se moglo suzbiti e, korupciju, vrlo bitno je provesti privatizaciju. Mi se u Sloveniji bavimo tim problemom već niz godina. E, druga vlada Janše je pokušala privatizirati državna poduzeća kako bi se e, okončala korupcija, no međutim obustavljena je privatizacija u, od strane aktualne koalicije koja je trenutno na vlasti u Sloveniji. Postavlja se veliki problem privatizacije poduzeća u državnom vlasništvu. Također bih željela ukazati i na banke, naime u sklopu gospodarstva i korupcije. U tom smislu banke su vrlo važne jer banke dodjeljuju kredite, e, a zna se već unaprijed da ih se neće moći vratiti a ipak ih odobravaju. I u tom smislu bi e, se u banke mora uključivati dodatni kapital poreznih obveznika i zato apeliram na represivna tijela da e, natjeraju države članice da donesu ispravne procjene te da problematične okolnosti kod dodjele kredita uzimaju u obzir. Hvala. Hvala kolege na pitanjima. Zamolit ću vrlo kratki odgovor. Najprije gospodina Rute, a zatim gospodina Raua, vrlo kratko. Znate me, pa zato ste to i rekli, jer ja uvijek govorim predugo. Govorite polako, ali nemojte predugo. Pokušat ću biti koncizan. Vezano uz istočno partnerstvo, mislim da je to vrlo važno pitanje. Potrebna nam je ekspertiza Grekoa i u tom kontekstu vi, gospodine predsjedniče i zastupnici parlamenta iz odbora Libe, znate da kada započnemo pregovore o vizama, e, najprije vidimo na koji način e, su se provele mjere protiv korupcije, posebice u zemljama istočnog partnerstva. Dakle, jednostavan odgovor je naravno da ekspertiza u tom kontekstu je dobro došla. Što se tiče pravnih prepreka, Naša nedumica je to je e, Dakle, pitanje da li je članak 220 i pravna osnova za uključivanje Greko je nešto što oduševljava pravnike. E, dakle, morali bismo dobiti vrlo formalni mandat vijeća da bismo mogli o tome uopće pregovarati. E, također, trebali smo dobiti ovlasti sukladno rulima, sukladno pravilima za suradnju i tada bismo mogli otpočeti formalne pregovore sa Grekom. Mislim da se, da, da se ne bismo smjeli dati zaustaviti tom pravnom e, bitkom. To ne bismo smjeli dopustiti. Gospođo Gesle, mislim da smo mi u izvješću naveli nastavne mjere. Dakle, prvo se te nastavne mjere tiču e, preporoka u izvješćima za e, pojedine zemlje, preporukama za pojedine zemlje. Navodimo iskustva iz e, država članica koje su već uspješno provele te mjere a drugo pitanje je što možemo na operativnoj razini učiniti i tu je vrlo važna rasprava koju vode i kolege iz odbora LIBE o stvaranju Europskog državnog odvjetništva. Mislim da ćemo i tu napredovati, to je vrlo važno pitanje. Dakle, vidite, e, nismo samo na razini izvješća, već pokušavamo mnogo šire pristupiti ovoj temi što se tiče pitanja kolege e, e, Bike, Ferrara i Vale, vrlo važno je vratiti se na ugovor. E, korupcija je europsko kazneno dijelo i zato mi suzbijamo korupciju već putem različitih instrumenata. Zakonodavstvo nema naziv borba protiv korupcije. Ja sam spomenuo nekoliko tih instrumenata, no to se, na to se koncentriramo i vidjet ćete kada usvojimo e, agendu za europsku sigurnost krajem travnja, pitanje organiziranog kriminala u odnosu na pravno gospodarstvo će biti jedna od žarišnih točka tijekom sljedećih mjeseci i godina u smislu europske sigurnosti. I to naravno znači da pitanja na koja je aludirala gospođa Sullivan u smislu nezakonito stečene imovine iz e, postupaka privatizacije, to će također biti u fokusu. Što se tiče ulaganja u, velikih ulaganja u infrastrukturu, ja sam bio osam godina zadužen za transeuropske mreže i mi smo sve više više poštravali mjere kako bismo osigurali da ako ikada postoji ikakva indikacija e, prekršaja, da se to detaljno razmotri. No mnogo toga sve dok nemamo europsko e, javnog tužitelja i zapravo pod nadležnošću država članica i to je pravna stvarnost sa kojom se trenutno moramo pomiriti. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Hvala. Hvala što ste bili koncizni. Gospodine bit ću kratak. Što se tiče europskog programa partnerstva, to je već slučaj. Dakle, tu već imamo dobru suradnju između e, Europskog parlamenta i e, vijeće i ovaj program vode naši kolege neizravno greko jer smo podijelili sam, nadzor i tehničku pomoć, ali možete biti sigurni da svi projekti na kojima se radi u suradnji s Europskom unijom i Vijeću Europe da ima jednu jaku komponentu koja se tiče Grekoa jer je jedna od, jedan od glavnih ciljeva da se koristi taj program za programske zemlje da, da ih se navede da slijede Grekove preporuke. Ne mogu ovdje govoriti o pravom temelju tih e, toga svega. Ja mislim da je na, u svakom slučaju to pitanje za samu EU uniju koje da ona treba riješiti. Samo dopustite da kažem jednu stvar je komisija predstavila svoj paket antikorupcijskih mjera, bilo je jako zanimljivo izvješće detaljno izrađeno o modalitetima pristupa Greku, to se nalazilo dakle u tom paketu mjera i ovo to izvješće nije bilo sam da tako kažem po navodnicima izum Europske komisije, već je to e, urađeno sa velikim doprinosom do kojih je došlo između Europske komisije i nas, dakle Ideja o tome kako konkretno suradnja između komisije i Europske unije i Grekova treba izgledati opisana je u velikim pojedinostima i mnoga pravna pitanja mogu reći da su već skoro riješena. Dakle, ostalo pitanje jeste koje su to e, krovne odredbe, e, no e, nije na nama da o tome odlučimo. Hvala zbog preostalog vremena ja neću iznositi nikakve zaključne primjedbe. Zahvaljujem svim govornicima i odmah predajem riječ na e, gospođi Gresle. Započnemo sa gospođom Hübneri sa zaključnim e, opaskama. Izvolite, ja ću se nakon toga ponovno javiti. Kao što mislite, doslovno je nemoguće zaključiti, s obzirom da smo mi svi e, predsjednici svog odbora e, izvučemo neke zaključke koje će za nas biti važne. Ja, ću, ja bih rekao tri stvari. Za nekoliko mjeseci nadam se da će tri institucije, vijeće, komisija i parlament početi pregovore o interinstitucionalnom e, sporazumu sporazum o boljem donošenju zakonodavnih e, mjera. Mislim da transparentnost i integritet e, koji smo govorili trebaju biti jedna opća perspektiva za te pregovore. Kao drugo želim reći da svi mi znamo da naši sugrađani često ne prave razliku između europskih institucija i to štet, i šteta na se na jednoj instituciji šteti svim institucijama i to je jedna od stvari koje smo danas govorili, to je jest naša zajednička odgovornost, naš zajednički zadatak. Dopustite konačno da kažem da postoji velik popis stvari koje treba napraviti kako bi Europa postala boljim mjestom za e, život. I ukoliko mi, europske institucije, želimo biti uspješni u rješavanju svih tih izazova, potrebno nam je povjerenje naših sugrađana i e, ponovno povjerenje će doći samo ako nas budu percipirali kao simbol onoga svega što smo spominjali, dakle odgovornost, transparentnost i integritet. I nadam se da sada govorim u ime sviju nas. Ovo saslušanje bi trebalo biti početak nove tradicije e, razgovora o odgovornosti, transparentnosti i e, europskih institucija. To je jako važno za izgradnju E, povjerenja u evropske institucije. Drago mi je jako što je bila povjerenica Georgijeva tu i nadam se da ćemo imati u njoj dobrog partnera za ovakvu vrstu diskusija i hvala ti Inge što si nas sve primorala da to napravimo. Ona je bila motor, pokretač ovoga svega. Ja se želim e, solidarizirati sa gospođom Hübner. E, osobno mi je ovo saslušanje bilo jako zanimljivo, jako poučno suradnja između ova četiri odbora, ja mislim da je ovo jako dobra ideja i trebalo bi nastaviti s tim što se tiče odbora Juri. Mi radimo na određenom broju dosjea kao upravo ovaj e, bolje donošenje zakonodavnih mjera, ali isto tako i na e, upravnom zakonu. Dakle, postoje neki elementi koji će nam omogućiti da potkrepimo svoju argumentaciju i želim zahvaliti svim stručnjacima, sudionicima na ovom saslušanju koje ćemo sigurno ponovno organizirati i to nas sve nadahnjuje da pokrenemo neke korisne mjere za budućnost eh, kako bi se upravo poboljšalo povjerenje europljana u europske institucije što jest jedna od naših svakodnevnih briga zadataka i dakle zahvaljujem gospođi Gresle, ako sam dobro shvatila, ona je ta koja nas je primorala da se bavimo svim mojim. Hvala na ovakvoj inicijativi, molim vas i dalje nas primoravajte na ovakve stvari. Hvala, potrudit ću se. Želim zahvaliti svim kolegama zastupnicima. Željela bih reći da e, ni jedna tema koju smo danas razgovarali ne možemo, ne možemo, promatrati zasebno, moramo udružiti snage, moramo zajednički djelovati. Razgovarala sam jučer sa predsjednicima vijeća o vrlo važnim temama e, na području kaznenog prava. To je vrlo teška tema i što se tiče suradnje između država članica, a ni ovdje nije mnogo jednostavnije. Želim također zahvaliti i na tome što smo svi izrazili pripremnost da i dalje surađujemo bila sam iznenađena koliko dokumenata ima na razini odbora. Mnogo, nešto toga nam je poznato, više nažalost nije. Želim zahvaliti predstavnicima odbora LIBE i svim drugih odbora. U svakom slučaju ćemo nastaviti. Srdačno hvala i, i e, hvala prevoditeljima i ugodan dan. Vidi što se događa kada ima ovako E, mnogo žena e, u panelu i zaboravili smo našeg muškog govornika. Dakle, e, što se dogodilo sa ravnopravnošću spolova? Mene diskriminirate. No i ja želim zahvaliti Inga. Istično je reći bilo što drugo. Dopustite mi samo da kažem da tijekom ovog saslušanja i rasprave jedna od nevladinih organizacija na Twitteru je rekla da bismo trebali vidjeti više ovakve suradnje između odbora, jedinstva između odbora. Vidjeli smo da se sve odvijalo bešavno, glatko, želim vam zahvaliti na tome i e, bilo je zamoljeno, svi su bili zamoljeni da postavljaju pitanja na ovaj način. Moramo nastaviti raditi na ovako jedinstveni način jer je ovo vrlo teška tema no, od kada sam postao zastupnik 1999. godine, e, za našu instituciju ovo je bilo uvijek problematično pitanje, a e, način na koji smo danas pristupili toj temi je bilo vrlo konstruktivno. I ja se želim zahvaliti u ime odbora LIBE e, na, na, na organizaciji skupa.